na pažnji. Kao što sam najavio danas prije podne, predsjednik Sekerski vraća se iz Luksemburga, trebao bi pristići trijekom poslje podneva. No, kako ne bismo dalje odgađali početak eh, ovog važnog poslijepodnevnog dijela, mislim da je sada vrijeme za početak naše javne rasprave kako bismo omogućili našim eh, govornicima i gostima predstavljanje ove tematike. Euh, de la PAC est une euh, Ova javna rasprava o primjeni ZPP-a e na teritoriju Europske unije je od ogromnog značaja. Ovdje imamo doista cijenjene stručnjake kojima između ostalog želim zahvaliti na tome što su se odazvali našem pozivu. Nakon posljednjih europskih izbora stvorio se konzorciji raznih e, europskih e, regija koji je istaknuo različite elemente ove reforme ZPP-a i predložio nam da organiziramo ovu javnu raspravu kako bismo prikazali načine praktične primjene u različitim regijama novog ZPP-a. Michel Dantan je preuzeo zadaću usklađivanja pripreme ovog javnog saslušanja ili rasprave i njemu ćemo dati onda priliku da nas uvede u današnje podne. Evo kako će se razvijati naši radovi. Imaćemo prvu raspravu nakon uvodne riječi gospodina Dantena, odnosno prvo ću zamoliti potpredsjednika odbora regija. Da nam eh, predstavi izglede za primjenu drugog stupa ZPP-a, a onda ćemo imati i voditelja ureda pri glavnoj upravi za poljoprivredu koji će nam dati pregled ruralnog razvoja i ZPP-a, dakle to je predstavnik komisije. A onda ću zamoliti gospodina Dantana da nam omogući da otvorimo prvu panel raspravu. Naši panelisti će iznijeti konkretne primjere onoga što je ustvareno u različitim regijama koje su ovdje zastupljene. Onda ćemo imati drugu skupinu stručnjaka koje će govoriti o izborima i o očekivanjima koje možemo imati od primjene ZPP-a, odnosno reformirane zajedničke poljoprivredne politike. Mnogi se propituju o budućnosti ZPP-a. I ova rasprava će pridonijeti našim razmišljanjima kako bismo imali jedno šire viđenje zajedničke poljoprivredne politike. Sada ću dati riječ eh, gospodinu Dentajnu koji će nam dati uvod u raspravu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ako dopuštate, htio bih se prisjetiti kolege Luisa Coppola Santosa koji je bio izvjestitelj eh, za drugi stup eh, reforme ZPP-a. Svojedobno smo doista intenzivno radili zajedno sa ostalim suizvjestiteljima kako bismo obradili sve e, brojne amandmane koji su uloženi na drugi stup e, reforme ZPP-a i to je zapravo bila prva reforma u kojoj je parlament imao ulogu suzakonodavca za sada već 28 zemalja članica i pri toj prvoj reformi trebalo je voditi računa o teritorijalnoj, društvenoj i biološkoj raznolikosti europskih regija, a također je valjalo voditi računa i o različitim klimatskim uvjetima u europskom prostoru i zbog toga smo osmislili drugi stup e, kao neku vrstu menija, odnosno svaki upravitelj, svaka uprava je mogla izraditi vlastiti jelovnik ako dopuštate ovu usporedbu kako bi obuhvatila što širi raspon prijedloga i također situacije na terenu, no istovremeno bilo je potrebno probleme rješavati u uskoj suradnji sa lokalnom razinom. Lokalne vlasti u svim zemljama članicama naporno su radile kako bi komisiji dostavile prijedloge. Neki od tih prijedloga još nisu prihvaćeni, ali ova se politika provodi u Europskoj uniji već 21 mjesec. Kada smo osmislili radni program komisije na početku ovog saziva, rekli smo da trebamo čuti mišljenja aktera na lokalnoj razini i također čuti od njih kako oni vide ovaj jelovnik koji smo predložili i također kako oni vide i dopunske propise koje je predlagala komisija i kako oni misle da to odgovara ciljevima ZPP-a. Odnosno, nastojanju da se ublaže različitosti. Dakle, cilj nas zastupnika danas poslijepodne je čuti nešto o vašim iskustvima s terena, što će pridonijeti našem budućem razmišljanju za sljedeće programsko razdoblje. Do 2017. godine imamo vremena za razradu ideja i prijedloga, a onda u godinama nakon toga ćemo te ideje i ostvarivati. Sada ću dati riječ našim uzvanicima, ali prije toga ću dati riječ e, gospodinu Buchananu, prvom potpredsjedniku odbora NAT, odbora regija. Hvala, gospodine predsjedavajući. Doista mi je čast što sam ovdje kako bih održao ovaj govor. Kao što vjerojatno znate, odbor regija zastupa sve lokalne vlasti Europske unije, odnosno općine, gradove i sela. Provedba drugog stupa ZPP-a je od ogromnog značaja za lokalne i regionalne vlasti, budući da one sufinanciraju programe ruralnog razvoja. Sada se mnogo govori o budućnosti ZPP-a, jer ona nastoji ojačati svoju legitimnost. Ja sam e, izvjestitelj odbora regija o pojednostavljenju ZPP-a i to izvješće koje je izrađeno na e, zahtjev povjerenika Hogana. Poljoprivredne subvencije su sada pod e, povećalom, e, zato jer su povećale regionalnu specijalizaciju i također su okrupnile poljoprivredne sustave i to je dovelo do značajnih razlika među regijama. Jedan od glavnih ciljeva ZPP-a i politike ruralnog razvoja je nadoknaditi te razlike pomoću subvencija koje se isplaćuju iz prvog stupa ZPP-a. Drugi stup je također važan zato jer on uključuje zemlje članice i lokalne regionalne vlasti na izravniji način. No, zbog toga je izložene različitim tumačenjima na različitim razinama, ovisno o zemlji članici kako lokalne vlasti sve više sudjeluju u sufinanciranju subvencija iz drugog stupa, treba također razmotriti povećava li to sudjelovanje pravednosti i teritorijalnu koheziju i također da li se ta pomoć doista koristi za ispunjenje društvenih i gospodarskih prioriteta i je li to prilagođeno i konkretnim izazovima na lokalnoj razini. Tu treba istaknuti više elemenata. Prvo, treba vidjeti razvoj ruralnog razvoja, odnosno politike ruralnog razvoja. Ona je povezana sa povješću ZPP-a i nastala je zahvaljujući intenzivnoj suradnji između strukturne poljoprivredne politike i e, politike regionalnog razvoja. No, tek u agendi 2000. godine to je uspostavljeno kao sveobuhvatna politika. Tijekom e, prvog programskog razdoblja e, između 2000. i 2007 predloženo je 20 e, mjera u, sklopu u prvog stupa, a potpora drugom stupu je bila ograničena i iznosila je samo 10% od proračuna ZPP p-a od 2000 do 2007. Tijekom prvog E, e, drugog programskog razdoblja 2007-2013 80% proračuna je posvećeno poljoprivredi, a samo 20% je preostalo za integrirane projekte ruralnog razvoja. No studije pokazuju da postoji i prostorna razlika i također i rezultati koji su i vidljivi na regionalnoj razini. Zemlje članice i regije mogu se onda podijeliti u četiri kategorije s obzirom na pristupe koji su uzeti kada je riječ o interveniranju. Dakle, kao prvo, potpora poljoprivredi i e, šumarstvu, odnosno konkurentnosti istoga, što ostaje i dalje prevladavajući model u Europi. Zatim, potpora svim poljoprivrednim djelatnostima kao dio jedne integrirane politike ruralnog razvoja. Zatim, uzimaju u obzir javnog dobra i eksternalija u poljoprivredi koje proizlaze iz jednog pristupa koji se usredotočuje na e, okoliš i razmatra poljoprivredu u smislu njezine ekološke funkcionalnosti. I na kraju potraga za pravednošću u poljoprivrednom sektoru, dakle kako bi se nadoknadilo nedostatke koje imaju područja u velikim poteškoćama tamo gdje imamo e, logiku integriranog ruralnog razvoja u e, jugoistočnoj Europi, onda poljoprivredne strukture imaju prevlast u ruralnim regijama, no u sjevernim zemljama prevladava pristup koji se temelji na e, slobodnom tržištu, naročito kada je riječ o ZPP-u. Neke zemlje članice, primjerice Njemačka ili Ujedinjena Kraljevina, imaju, daju više prostora za manevar regijama od, od drugih. Druge s druge strane također se u velikoj mjeri oslanjaju na nacionalne prioritete. Osim toga, studije koje e, se bave drugim stupom ne pokazuju da e, pomoć iz drugog stupa nadoknađuje e, isplatu pomoći iz prvog stupa. Zatim, usredotočit ću se na provedbu programa za razdoblje 2014-2020. Imamo proračun koji je jednak 23% sredstava izvojenih za ZPP za razoblje 2014-2020. Zemlje članice su razradile svoje razvojne programe na temelju šest zajedničkih europskih prioriteta. Prema preliminarnim podacima komisije, tri četvrtine sredstava treba se izdvojiti za poljoprivredni sektor, za šest prioriteta, odnosno promicanje društvene inkluzije, smanjenje siromaštva, gospodarski razvoj u ruralnim područjima i to će imati udio tek 15% u ukupnom iznosu. Zatim, mogućnost prebacivanja sredstava iz drugog stupa iskoristilo je pet zemalja i to u iznosu od 3 milijarde eura. I to za cijelo programsko razdoblje. Ovi podaci, nažalost, pokazuju e, da su istinite zabrinutosti koje smo mi iskazali u vezi sa održivošću ruralnih područja, odnosno da će se većina sredstava usmjeriti i dalje u poljoprivredni sektor. No, regionalizacija ih se povećala i sada imamo 118 razvojnih programa za novo programsko razdoblje za razliku od 79 programa u prethodnom programskom razdoblju. Tri nove zemlje članice su odabrale regionalizirani pristup, e, Francuska sa 30 programa, Portugal sa 30 e, programa i Španjolska. Također, e, kada rašlanimo pomoć iz drugog stupa za novo programsko razdoblje, Treba vidjeti hoće li to pomoći teritorijalnoj koheziji ili hoće li biti prilagođeno izazovima pojedinih područja. No, određene zemlje članice odabrale su regionalizaciju, no e, ipak neke se mjere, nekim se mjerama upravlja na nacionalnoj razini i došlo je do značajnog kašnjenja u usvajanju programa ruralnog razvoja što je dovelo do E, pomicanja e, predviđenog troška iz proračuna za 2014. do kraja godine i to je došlo zbog e, nedostataka koordinacije unutar europskih institucija i nakon više savjetovanja ukazalo se na taj problem kašnjenja i možda bi se to u budućnosti moglo unutar komisije povjeriti i glavnoj upravi za poljoprivredu kako bi se ubrzao postupak. Da vidimo koje su preporuke za razdoblje nakon 2020. Odbor regija smatra da jedino integriranim pristupom javnoj politici da će biti moguće riješiti gospodarske, društvene i e, ekološke izazove s kojima se suočavaju velike dijelove Europe. I zbog toga treba hitno dalje nastaviti i usklađivati propise kojima, e, koji upravljaju strukturnim fondovima kako bismo olakšali ruralni razvoj i programiranje i upravljanje. Treba također povećati europske potpore za ruralni razvoj kako bi se e, poboljšala ravnoteža i također kako bi se nadoknadilo okrupnjivanje poljoprivredne proizvodnje što vodi do regionalnih razvoja i također treba i obrazložiti i razloge prijenosa sredstava iz e, drugog u prvi stup. Također treba poticati ulaganja u druge sektore osim poljoprivrede i mm, no, nažalost, to nije dovoljno samo po sebi. Drugi, druge sektore treba mobilizirati kako bi se promakla, promakao državi i uravnoteženi razvoj ruralnog društva. Poticanje razvoja i ulaganja u ruralni sektor u prosjeku sa 3,5 milijuna eura po programu omogućuje poduzetnicima da multipliciraju ta e, sredstva četiri ili pet puta u nekim slučajevima. Različita pitanja koja se pojavljuju u ruralnim područjima e, su e, zapravo nešto što se ne tiče gradova, dakle oni E, se sada razmatraju i e, revidiraju prema istim e, pravilima od strane različitih tijelova. Trebali bismo dakle omogućiti rad revizorskim tijelima nacionalnih država i tako da će jedan takav nacionalni pristup biti praktičniji. Kada je riječ o inspekcijama trebalo bi usvojiti pristup koji se temelji na e, rezultatima i usredotočiti se manje na kazne, a više na poboljšanje i također e, treba osigurati da se postignu širi ciljevi ZPP-a. Ja vas želim uvjeriti da ćemo u odboru regija uložiti sav napor kako bi ZPP pogodovao svim ruralnim područjima i da ćemo iskoristiti sve njegove prednosti. Također, zajednički strateški okvir ojačat ćemo u suradnji sa lokalnim i regionalnim vlastima, a kohezija i e, ruralni razvoj će uživati naše puno priznanje i naše puno nastojanje u smislu maksimalnog iskorištavanja njihovog potencijala. Hvala gospodine Buchanan na ovako obuhvatnom uvodu. Sada dajem riječ gospodinu Šere u ime komisije. Hvala. Dopustite mi da ukratko navedem izazove i prilike koje nam se nude, zato jer ova rasprava se održava s određenom svrhom. Na početku odmah moram reći da E, ruralna politika ima i e, sektorsko obilježje, dakle ona se uklapa u šire područje poljoprivrede i gospodarstva, no treba ipak e, vidjeti koji su ključni izazovi proizvodnja hrane, proizvodnja energije iz biomase u, širu, u širem kontekstu gospodarstva. Dakle, to su izazovi s kojima se mora nositi europska poljoprivreda i treba iskoristiti mogućnosti koje joj se nude zahvaljujući sve većoj potražnji u tom području. To se događa u situaciji kada su tlo i voda pod opterećenjem Treba razmotriti pitanje upravljanja resursima. Ako ne proizvodimo na održiv način, e, obraćajući pozornost na održivo upravljanje resursima, time potkopavamo same temelje naše proizvodnje i to je nešto o čemu valja razmišljati zajedno sa izazovima u proizvodnji. Naravno jasno je da to nije jednostavno ostvariti, naročito kada se prisjetimo da se to sve odvija u kontekstu klimatskih promjena. To su pitanja koja su povezana sa očuvanjem proizvodnih temelja poljoprivrede. No, očekivanja društva su i veća. Ona su povezana također i sa tradicionalnom ulogom poljoprivrede kao sredstvo za upravljanje ruralnog, ruralnim područjem i za upravljanje bioraznolikošću. Dakle, to je važan dio ruralne politike, a, kao što je i davanje odgovarajućih poticaja. No, očekivanja idu, očekivanja idu još i dalje, odnosno povezana su sa pitanjem ruralne proizvodnje koja valorizira ruralni turizam i zbog toga je e, povezana sa našim načinom proizvodnje i također ostvarivanjem poljoprivrednih djelatnosti u ruralnom okruženju. Naravno, to je sve izvedivo ako je to gospodarski ostvarivo. Dakle, to nije pitanje primarnih troškova, nego se to događa u širem kontekstu ruralnog gospodarstva dakle na ulazu i na izlazu. Dakle, to se odvija na mjestima gdje ljudi žive, gdje ta mjesta moraju biti privlačna i time se bavimo u našim politikama. Ako sagledamo prioritete politika ruralnog razvoja, vidjet ćemo da su ti izazovi i prilike sadržani u načinu određivanja prioriteta. Određivanjem prioriteta utvrđuje se zapravo i proračun. Dakle, svaki proračun ima, e, svaki prioritet ima udio u proračunu, tako da svi elementi nalaze e, svoju proračunsku liniju. Dakle, održivost poljoprivrednih gospodarstava ima 20%, zatim e, upravljanje prehrambenim lancem i rizicima, što je naš treći prioritet, ima udio 10%. Očuvanje staništa, ekosustava, poluprirodnih e, e, privređujućih površina 43%, učinkovitost resursa i klima 9% i društvena uključivost, što uključuje i mobilizaciju lokalnog djelovanja 15% i na kraju imamo 3% proračuna za tehničku pomoć, odnosno e, za pomaganje zemljama članicama i komisiji u provedbi mjera i za praćenje sustava ocjenjivanja koje će nam pomoći da imamo evidenciju onome što smo na kraju ostvarili. Dakle, Ovdje na vrhu vidite horizontalne prioritete, a to je prijenos znanja i inovacija na prvom mjestu. E, to ne nalazi svoj vlastiti prostor u ukupnom proračunu zato jer je prijenos znanja i inovacija uključena u sve lokalne aktivnosti i djelatnosti i u sve mjere koje se odnose na održivost gospodarstava, tako da je to horizontalan prioritet. Kada je riječ e, o mjerama koje se primjenjuju unutar okvira rolanog razvoja, one se trebaju upovezati sa jednim od tih šest prioriteta. Sada da vidimo kako to ostvaraju zemlje članice, naravno kroz konkretne mjere. Ako razmotrimo mjere i način na koje je to prikazano u ovome što smo do sada zaprimili. Dakle, ovdje s lijeve strane imamo najveću mjeru koja pridonosi različitim elementima, dakle održivosti poljoprivrednih gospodarstava i upravljanju proizvodnim i prehrambenim lancem. Zatim e, imamo mm, tu ulaganja u imovinu koja imaju udio od 23% u proračunu. Zatim to imamo 16,8% koje je posvećeno mjerama za e, zaštitu okoliša i klime, zatim za prirodna ograničenja 16,1%, zatim e, za razvoj poslovanja i gospodarstva 7,2% i nadalje za osnovne usluge i sela 6,7%, e, za ekopoljoprivredu 6,36% i tako dalje. To su sve mjere koje su sastavni dio programa i svaka mjera je u programskom dokumentu vezana uz određeni prioritet. Kako stojimo sa provedbom programa? Evo ovdje je prikazano stanje od 25. kolovoza e, s obzirom na 78, 78 e, usvojenih programa od ukupno 118, što znači da je usvojeno već 76% europskog programa za ruralni razvoj. Dakle, 78 od 118 programa i 76% proračuna. To je bilo stanje 25.8. a u međuvremenu je usvojeno još četiri programa, tako da ćemo to formalno potvrditi ovaj tjedan i do kraja tjedna ćemo imati 80 i 6% usvojenih programa. Dakle, kao što sam rekao, usvojeno je tri četvrtine otprilike proračuna i imamo 25 zemalja članica gdje su usvojeni programi za ruralni razvoj i 28 zemalja članica ukupno je u postupku usvajanja. A sada da vidimo koja su naša očekivanja u vezi sa rezultatima. Imamo sustav pokazatelja i praćenja i već unutar programa nalazimo mogućnost ekstrapoliranja onoga što će to značiti na terenu kada je riječ o rezultatima. Ako se usredotočimo na područje 2a, za poticanje modernizacije poljoprivrednih struktura, to se odnosi na održivost e, poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, očekujemo da će 334 gospodarstava usvojiti sredstva za modernizaciju i također postoji veliki raspon e, između zemalja članica e, kada je riječ o važnosti koje se pridaje ovom e, području. Dakle, među prvima su Belgija, Luksemburg, Češka, Austrija i Francuska koje više ulažu u ovakve vrste djelatnosti i aktivnosti od drugih zemalja članica, a to je zapravo u samoj prirodi provedbe programa ruralnih razvoja, odnosno zemlje članice provode te programe prema vlastitoj procjeni potreba i vodeći računa o okolnostima koje prevladavaju u njihovom programskom području zatim područje 6a, diversifikacija, stvaranje i osnivanje novih e, poduzeća i radnih mjesta, dakle još jedno područje važno za gospodarstvo. Očekujemo 112 tisuća novih mjesta nevezanih za poljoprivredu, od čega je 70 tisuća vezano za e, diversifikaciju djelatnosti obiteljskih gospodarstava, a 42 tisuće proizlaze iz aktivnosti koje potiču lokalni razvoj u ruralnim područjima i to je također vezano za lider. Da vidimo e, područje 4a o očuvanju biološke raznolikosti što se provodi pomoću naših mjera za očuvanje okoliša. Očekujemo da će 90% poljoprivrednog zemljišta biti obuhvaćeno ugovorima koji e, omogućuju očuvanje krajolika i, i, i raznolikosti, a 40% pošumljenog područja će biti obuhvaćeno takvim ugovorima. Kada je riječ o zaštiti okoliša i djelovanju koristi istog, dakle smanjenje e, stakleničkih plinova, i amonijaka, e, dakle očekujemo da će 47,5% ukupnog poljoprivrednog e, poljoprivrednih površina biti obuhvaćeno ugovorima koje će omogućiti smanjenje e, emisije amonijaka i također 43% ukupne stoke bit će obuhvaćeno ugovorima koji, se, koji nastoje smanjiti emisije stakleničkih plinova. I na kraju, ispričavam se zbog brzine, Imamo prioritet 1, odnosno prijenos znanja i inovacije. Očekujemo da će 4,3% ukupnih rashoda biti izdvojeno za prijenos znanja, savjetodavne usluge i suradnju. Očekujemo 14.000 projekata suradnje i 3,7 milijuna sudionika koji će biti obrazovani, educirani i također očekujemo inovativne projekte koje uključuju istraživanja, dakle u cilju stvaranja inovativnih projekata koji su povezani sa povećanjem produktivnosti i održivošću gospodarstava. Dakle, sada gotovo svi programi e, obuhvaćaju Europsko partnerstvo za inovacije i očekujemo e, da ćemo tu također ostvariti dobre rezultate. Evo, ovo je bio pregled sadašnjeg stanja kada je riječ o našem programiranju i također očekivanih rezultata i programa ruralnih razvoja. Hvala vam na pozornosti. Euh, Hvala lijepa, gospodine Šele na, na ovim iscrpnim informacijama. A sada prelazimo na prvu rundu panelista. Htio bih pozvati na podi prvu rundu gospodina Sikerskog koji se vratio k nama i koji će e, predsjedati sastankom ostatak popodneva. Nemojte zaboraviti, on je pravi predsjednik odbora Agri. A ja vas e, moram, e, nažalost, napustiti. Dakle, osim gospodina Sikjerskog, E, zamolio bih da na podi dođu gospođa Kameroti, ministrica poljoprivrede u Andaluziji. Dobrodošli, hvala vam što ste danas s nama. E, gospodin Jean-Michel Gauthier, koji je predsjednik regionalnog vijeća u regiji Roal u Francuskoj i gospodin Nikolas Dobroslavić. Nikola Dobroslavić iz Dubrovnika u Hrvatskoj i gospodin Richard Lockhead koji je odgovoran za primjenu zajedničke politike u Škotskoj i gospođa de Klerk koja je iz e, flamanske vlade u Belgiji prema mojim bilješkama. rozumiem, że możemy. Witam e, Dobar dan. Nastavljamo sa radom. Gospođo ministrice, izvolite, možete uzeti riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Najprije želim zahvaliti odboru, a osobito predsjedniku odbora koji <clears throat> nas je pozvao na ovo saslušanje Andaluzija je jedna od najvažnijih regija u Europi što se tiče zajedničke poljoprivredne politike. Primili smo 160 e, milijuna, milijardi eura e, iz prvog stupa što se tiče e, primjene prvog stupa e, to je vrlo važno u praktičnom smislu što se tiče drugog stupa regije mogu imati svoj vlastiti plan ruralnog razvoja i uskladiti upotrebu sredstava sa svojim potrebama Čast mi je da vam e, mogu predstaviti naš program ruralnog razvoja za Andaluziju za period od 2020. E, koji mi trenutno primjenjujemo. Ovo je naš glavni instrument e, kojim želimo postući održiviji i konkurentniji poljoprivredni sektor. Trudimo se postići što više inovacije i stvoriti što više radnih mjesta. Naša osnovna e, proizvodnja, mi imamo preko 8000 e, proizvođača i time se stvara preko 8% našeg e, BDP p-a u našoj regiji i e, tu je zaposleno više od 10% ukupne radne snage. E, Daću vam samo jednu brojku, 2014. Andaluzija je izvezla više od za više od 8 8,3 milijardi eura poljoprivrednih proizvoda. Osobito je značajna proizvodnja maslina, imamo 1,5 milijun hektara pod maslinama i to je jedna od najvažnijih vrsta poljoprivredne proizvodnje što se tiče vrijednosti proizvoda. Mi kombiniramo poljoprivredu i e, šumarstvo ali također i stočarstvo, ekstenzivno stočarstvo u našem području također proizvodimo voće i povrće, a također i rižu i neke druge proizvode. Oko više od jedne četvrtine zapravo naše, e, poljoprivred, našeg poljoprivrednog zemljišta je obrađeno i radimo na tome da postignemo što učinkovitiji sustav navodnjavanja. Trenutno oko 25, koristimo oko 25% manje vode po hektaru za poljoprivredu. E, jedan drugi aspekt života u Andaluziji je osjetljivost našeg ekosustava, a to naravno traži e, mjere zaštite okoliša kako bismo poboljšali konkurentnost, a to je još jedan ključni faktor u poboljšavanju kvalitete života u ruralnim područjima i na kraju, iako ne najmanje važno, moramo popraviti, poboljšati koordinaciju naših sustava kako bismo omogućili e, dostupnost novih tehnologija i njihovu upotrebu u svim područjima. Naša strategija u e, našem programu ruralnog razvoja je u skladu sa e, programom Europa 2020. Naš e, program je usmjeren osobito na stvaranje novih radnih mjesta. Španjolska ima veći proračun za ruralni razvoj E, nego u prošlom proračunskom periodu, međutim e, imali smo rez od 10% za Andaluziju, također smo imali i redukciju e, kofinanciranja od središnje vlade Španjolske, međutim mi ulažemo napore da osmislimo planove, programe ruralnog razvoja kako bismo postigli e, konkurentno i održivo e, održav e, ruralni razvoj. Oko 2,5 milijuna eura troši se na maslinarstvo obzirom na važnost tog sektora kod nas imamo jedan specif, e, konkretan e, program gdje je, se ulaže oko 400 milijuna eura iz javnih sredstava. Također preko 300 milijuna i još 103 milijuna iz drugih fondova. Ovo je područje bilo jako pogođeno krizom i zbog toga imamo visoku stopu nezaposlenosti. E, naše mjere se fokusiraju na područja gdje ima mnogo mladih ljudi i žena koji su nezaposleni, a također se koncentriramo na e, srodne sektore i sektor inovacija. Inovacije su vrlo važne E, pokušavamo postići energetsku učinkovitost e, između ostaloga naš glavni prioritet su investicije u, proizvodne aktivnosti preko 689 milijuna eura najveći dio toga odlazi u osuvravenjivanje poljoprivrednih gospodarstava i infrastrukture također investiramo mnogo u razvoj šumarstva 413 milijuna eura potrošili smo na e, zaštitu od požara. Također se koncentriramo na poljoprivredu koja je e, e, osmišljena način da zaštićuje okoliš Lokalni razvoj je naš četvrti prioritet uz proračunsku liniju koja je viša nego u prethodnom periodu. Očito moramo poštivati prioritete, odnosno biti usklađeni sa e, prioritetima ruralnog razvoja Europskoj uniji, ali mi pokušavamo sačuvati naš e, ruralni okoliš i, to, na to je usmjeren veliki dio našeg proračuna. Oko milijun hektara bit će e, rezervirano za, e, kao, za ekološki značajne površine, 122 milijuna Dakle, potrošit ćemo preko 100 milijuna eura za poboljšanje e, ruralnih puteva, cesta. A 130 milijuna eura će nam omogućiti da e, dobijemo mnogo više mladih ljudi e, da se bave poljoprivredom kako bismo imali uravnoteženiji e, lanac prehrane e, investirat ćemo 203 milijuna eura u modernizaciju naše prehrambene industrije i tu će biti uključeno e, preko 3000 proizvođača, a 20 milijuna eura će biti upotrebljeno za marketing njihovih proizvoda. 102 e, milijarde eura će biti upotrebljeno za izgradnju kanala za navodnjavanje. Također ćemo investirati mnogo u šume Naravno, socijalni i lokalni razvoj, tu su također važne šume, imamo posebnu radnu skupinu koja radi na tim projektima. E, nadamo se da ćemo stvoriti 1600 novih radnih mjesta u tom sektoru. I naravno naš prvi prioritet su inovacije E, i to se odnosi na sve naše programe. Tu će biti također upotrebe preko 100 milijuna eura. Dakle, ukupno e, ćemo financirati preko 320 inovativnih e, grupa. Nadalje, u budućnosti ćemo e, težiti pojednostavljenju direktnih plaćanja, osobito na tržištu sirovina. Kako bismo to postigli, moramo diferencirati naše mehanizme e, plaćanja kako bi to bilo učinkovito od ključne važnosti da regija e, ima E, ovlasti u odlučivanju, dakle naravno jedna karakteristika europske poljoprivrede je raznolikost proizvodnje. Dakle to je doista vrlo važno i zato moramo e, imati prave politike e, poticaja kako bismo održali tu raznolikost. Hvala lijepa na ovoj vrlo bogatoj prezentaciji i vrlo raznolikoj. Doista je bilo vrlo impresivno i zanimljivo. Dopustite mi da vas informiram, a to je zapravo i moj zahtjev e, upućen preostalim e, panelistima. Dakle, e, činjenica je da kasnimo 20 minuta. Sljedeći govornik je gospodin Gautier, predsjednik e, e, interregionalnog vijeća u Francuskoj u regiji Loire, Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, cijenjeni predstavnici komisije, dame i gospodo, zahvalan sam što ste mi dali priliku da vam predstavim e, e, e, program ruralnog razvoja regije Loare. Mi smo druga po važnosti poljoprivredna regija u Francuskoj. Poljoprivreda je naše bogatstvo i poljoprivredna politika je kod nas nešto drugo nego kod ostalih regija. E, to je naša kulturna tradicija, naše kulturno nasljedstvo e, i e, naš okoliš, dakle značajna je za naše zdravlje. Trenutno se međutim nalazimo u vrlo teškoj fazi i zato e, moramo imati napredne politike i dugoročne e, mjere kako bismo E, izašli iz te krize. Ta politika mora poljoprivredne e, e, proizvođače promatrati kao ono što jesu, naime poduzetnike koji radi, rade s jednim ciljem, a to je da proizvode kvalitetnu hranu i pritom štite okoliš. Ja u tom pogledu nisam jedini koji mislim da je zajednička poljoprivredna politika neophodna da bi se u tome uspjelo. E, moramo dakle usko surađivati sa poljoprivrednim proizvođačima. Naš, e, naši teritoriji, naše regije u Europi odgovaraju zapravo zahtjevima drugog stupa ZPP-a. Dakle, ruralni razvoj, zaštita okoliša i proizvodnja kvalitetnih, e, kvalitetne hrane. E, dakle, mi želimo da Europa ostane e, područje raznolike proizvodnje, a ne da se sve od prema dolje određuje i Dakle, naša politika mora imati jednu regionalnu, lokalnu komponentu, moramo uzimati u obzir osobenosti i specifičnosti naših regija. Već nekoliko godina regije su odgovorne za upravljanje e, sredstvima iz fondova za ZPP, mi smo danas ovdje, što znači da smo važni sugovornik europskih institucija upravo kad je riječ o provedbi zajedničke poljoprivredne politike. E, e, mi smo imali e, dugotrajne konsultacije sa dionicima, dakle sa svim dionicima aktivnim u poljoprivredni i došli smo do jednog konsenzusa e, dakle radi se tu o jednoj kompleksnoj materiji ali e, regije su u stanju nositi se sa izazovima i ispuniti ciljeve Znači proizvoditi kvalitetnu hranu i štititi okoliš. Dakle, naš agroekološki model je, e, mi smo u to uvjereni, uspješan. Mi smo protiv toga da se poljoprivredna djelatnost e, postepeno marginalizira e, ne može se sve svesti na prerađivačku industriju. Mi smo ustanovili da gospodarstva postaju sve veća, da proizvode sve veće količine proizvoda. E, naravno da e, troškovi proizvodnje rastu i da to dovodi do e, financijskih poteškoća. Ja ne poričem da E, naše proizvode moramo i izvoziti. E, regija Loare e, želi sačuvati i svoju prerađivačku industriju i dakle regionalna proizvodnja i prerada su također e, značajni sektori koje želimo e, nadalje sačuvati. Dakle, želimo pritom poštivati visoke e, standarde i sve druge visoke zahtjeve koje donosi naše vrijeme. Zato smo na taj način koncipirali i naš program ruralnog razvoja E, ogromna financijska sredstva e, pritom ulažemo e, želimo da označavanje podrijetla oznake podrijetla dakle e, održati dakle raznoliku proizvodnju između ostalog istočne hrane diferencijaciju proizvodnje između različitih poljoprivrednih gospodarstava 25 Dakle, e, nove generacije moraju ostati u poljoprivrednoj proizvodnji, moraju preuzeti e, šezdeset jedan milijun trošimo za poticanje e, ekološke proizvodnje, 27,9 za mjere zaštite okoliša. 108 tisuća hektara e, je tome posvećeno. Zajednička poljoprivredna politika mora poticati one investicije koje idu u tom smjeru, a pojedini poljoprivredni proizvođači moraju se obvezati da će e, primjenjivati mjere zaštite okoliša. Pritom su inovacije vrlo važne. E, to je pritom je e, jedan od važan instrument za to ELA, Europsko partnerstvo za ruralni razvoj. E, mi pritom naravno veliki značaj pridajemo govedarstvu koje je značajno u regiji Loare. Dakle, svaki poljoprivrednik bez obzira na veličinu njegovog gospodarstva e, mora dati svog doprinos napretku. Mi smo dakle iz E, programa regionalnog razvoja napravili instrument koji e, potiče e, proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda i pritom očuvanje okoliša. Naša poljoprivredna proizvodnja i naša prehrambena industrija počivaju na tim komponentama, dakle na tim temeljima i na taj način se uklapa u europsku eh, poljoprivrednu politiku. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Dobroslavić. Njegova tema je ruralni razvoj u Dubravniku i regiji eh, oko Dubrovnika. Ne predsjedavajući, gospođe i gospodo iznijet ću vam neke naglaske iz iskustva regionalnog razvoja u našoj regiji. dubrovačko neretvanska županija najjužnija je hrvatska regija. poznata je po turizmu i svom sjedištu povijesnom gradu dubrovniku međutim najveći dio područja županije čini ruralno područje sa značajnom poljoprivredom posebno u plodnoj dolini Neretve i u sedam vinogorja Županije. Pošli smo od toga da ruralno područje treba sustavno razvijati, a isto tako smatramo da ono ima veliki potencijal. Razvoj ruralnog područja našoj županiji teži povezivanju tradicionalne i autohtone poljoprivredne proizvodnje s turizmom te na taj način stvaranjem dodatne vrijednosti u poljoprivredi i dodatne ponude u turizmu. sve projekte na temu ruralnog razvoja nastojimo provoditi koordinirano a rezultate projekata označiti zajedničkim vizualnim identitetom ruralnog područja dubrovačko neretvanske županije ili skraćeno rural dubrovnik neretva. za provođenje ovih projekata koristili smo u velikoj mjeri sredstva europskih fondova. iz programa ruralnog razvoja našeg područja izdvojio bih nekoliko sastavnica. uspostavili smo lokalne akcijske grupe za razvoj ruralnog područja. takovih grupa uspostavljeno je tri i one pokrivaju cijelo područje županije. planiraju se slične lokalne inicijative za ribarstvo koje će također pokriti područje županije. strategijom razvoja turizma u županiji definirana je županija kao jedinstvena destinacija a unutar nje prepoznato je pet klastera područja sa svojim specifičnostima želimo uspostaviti tematsko turističke ceste za svako pojedino područje izradili smo sve potrebne dokumente i osnovali smo već dvije takove tematske turističke ceste koristeći također europske poticaje iz fondova prekogranične suradnje. naša županija ima najbolja hrvatska vina izradili smo strategiju razvoja vinarstva i vinogradarstva koja je ukazala kako je nedostatna promocija tih vina i šira prepoznatljivost vinarstva županije. slijedom strategije osim tematskih turističkih cesta koje uključuju dakako i vinare radili smo na projektima vinskog muzeja u srcu vinogorja poluotoka pelješca koji prezentira vinogradarstvo i vinarstvo naše županije pokrenuli smo vinski festival u dubrovniku dubrovnik festivine koji obuhvaća izložbu vina ocjenjivanje vina edukacijske aktivnosti tjedan vina u restoranima i tako dalje također smo pokrenuli projekt kreiranja i promocije novog brenda kvalitetnog vina za tržište projektom tradicijski proizvodi dubrovačko neretvanske županije imali smo za cilj otkriti tržišno perspektivne tradicijske proizvode te potaknuti i ubrzati njihovu komercijalizaciju terenskim radom razgovorima s postojećim i potencijalnim proizvođačima došli smo do početnih šest proizvoda koji su definirani kao tradicijski i za koje postoji mogućnost tržišne valorizacije uz te proizvode važan tradicijski proizvod je veoma kvalitetan med čiju zaštitu izvornosti upravo provodimo također je naš tipičan proizvod izvrsno maslinovo ulje kojeg želimo unaprijediti kroz suradnju u mreži eriaf dolina rijeke neretve daje godišnju proizvodnju od eighty tisuća tona izvrsne mandarine za tu mandarinu postigli smo zaštićenu oznaku izvornosti pri europskoj uniji radimo u sklopu strategije pametne specijalizacije republike hrvatske na projektu centra kompetencije za agrume koji bi okupio proizvođače mandarina proizvođače sadnog materijala otkupljivače i prerađivače povezao ih sa istraživačkim organizacijama i fakultetima na poslovima bezvirusnih sadnica zajedničke promidžbe novih proizvoda od mandarine i rješavanja pitanja otpada u malostonskom zaljevu uzgaja se stoljećima europska plosnata kamenica ostrea edulis koja se razlikuje od svih drugih vrsta istog školjkaša planira se postizanje zaštićene oznake izvornosti za tu kamenicu te također osnivanje centra kompetencije za marikulturu sredstva fondova osim za gore spomenute projekte potiču razvoj pojedinačnih malih i srednjih poduzeća te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno operativnom programu za ruralni razvoj. ruralni razvoj predstavlja trajni izazov iziskuje posvećenost i upornost ali zauzvrat osigurava ravnomjeran razvoj i nova radna mjesta on bi u ovakvom obliku bio nezamisliv bez europskih fondova. bez tih sredstava poljoprivredna proizvodnja i druge poduzetničke aktivnosti na ruralnom području bile bi nekonkurentne i ne bi se niti započele. stoga možemo samo pozdraviti poticanje ruralnog razvoja sa svih razina posebno s razine europske unije i poželjeti još snažniju uključenost regionalne i lokalne razine u osmišljavanju programa ruralnog razvoja i u njihovo provođenje. Hvala. Bardzo dziękuję e, panu burmistrzowi za prezentację. Nie wiem, czy... Hvala na izlaganju. Nisam siguran jeste li već informirani, meni je tek sad rečeno da je s nama tu u dvorani i jedan istaknuti član koji je radio u ranijem sazivu. Njegovo izvješće je prethodilo reformi ZPP-a. Političari se pozivaju i znanstvenici su tako na to izvješće. U našoj reformi mi smo otišli predaleko od vaših izvornih ideja, ali to je bio kompromis do kojeg se mora doći. Dakle, pozdravljamo kolegu. Možda vas e, svi sadašnji članovi ne poznaju, ali bih vas podstaknuo vas kao članove da proučite izvješće gospodina Lajona koji je išao ispred svog vremena i prije reforme ZPP-a. Još jednom pozdravljamo kolegu i drago nam je što je tu s nama. Sada dajmo riječ sljedećem govorniku. To je gospodin Richard Lockhead koji je sekretar u odjelu za ruralna pitanja, prehrambeni sektor i okoliš u škotskoj vladi. Čuli smo jedan glas sa juga, a sada ćemo čuti što sjever ima za reći. Hvala lijepa. Ja sam iz iste zemlje kao George Lyon i još neke kolege koji su tu u dvorani. Hvala vam što ste me pozvali da kažem nekoliko riječi iz školskog kuta gledanja. Zaista bih htio da prenesem naše iskustvo u provedbi programa ruralnog razvoja i primjene ZPP-a. Iskoristit ću ovu priliku da vas pozovem sve da mm, maksimizirate e, koristi od ovih programa i politika, ali ono što je važnije jeste i da se čuje vaš glas u vrijeme kada naši poljoprivrednici nailaze na ozbiljne izazove s obzirom na sve pritiske i na ruski e, bojkot. E, prvo da kažem nekoliko riječi o Škotskoj. Škotska je e, e, preko dva puta veća od Belgije, a ima e, pola od broja stanovnika, a samo 18% stanovnika živi na ruralnim područjima. Većina poljoprivrednog zemljišta služi za ispašu i za stočarstvo. Imamo sreće kao zemlja, imamo dobru reputaciju za neke od najboljih poljoprivrednih proizvoda, E, imamo e, divljač, e, govedinu, viski, voće i druge proizvode. Imamo i vrlo lijepe krajolike, čist zrak i čistu vodu. A u što ide onda i kvaliteta usjeva. jedan od naših najvećih izazova u programu ruralnog razvoja jeste to što su proizvođači u milosti ostatka e, prehrambenog lanca. Naravno, mnoga od tih pitanja prisutna su u medijama u Europi, naročito u posljednjih nekoliko tjedana. E, primarni proizvođači u Škotskoj već imaju dovoljno izazova kao što je udaljenost tržišta, kratka sezona i sjeverna klina Pored toga, veliki supermarketi u Velikoj Britaniji predstavljaju, eh, stvaraju teško okruženje za poljoprivrede. Nadam se da EU i ovaj odbor mogu se pozabaviti nekim od tih osnovnih pitanja i to vrlo skoro. ZPP i članstvo EU e je vitalno za osiguranje budućeg prosperiteta Škotske Škotski farmeri e, smatraju da su uskraćeni do 2020. E, Škotska neće dobiti sredstva koja su predviđena u prosjeku E, Velika Britanija 84% od povećanja zadržala i to nije prosječno Škotskoj. Mi ćemo imati u prosjeku 28 eura po hektaru do 2018. Dakle, molim e, institucije u Europski parlament da interveniraju i da riješe tu nepravdu. E, imamo i najniži proračun prema stupcu 2 u Europi, dakle ne samo prema stupcu 1 prosjek u Europskoj uniji je šest puta veći od našega, od 12 eura po hektaru. E, mi se ne borimo samo sa tim izvanjima iz proračuna, nego e, nam je situacija otežana i kompleksnošću nove e, zajedničke poljoprivredne politike i ne možemo imati razgovor koji vodimo danas o provedbi bez toga da govorimo o kompleksnosti te politike. Ja pozdravljam rad vašeg odbora i smjer koji je odredio povjerenik Hogan. ZPP moramo pojednostaviti i moramo pojednostaviti i za razumijevanje i za primjenu. Trenutno imamo pet različitih razina revizije, možda nam je dovoljna samo, možda je dovoljna samo jedna. Mi trenutno provodimo e, reviziju birokratskog tijela koji je uključen u, to. E, programi razvoja prema stupcu 2 trebaju biti jednostavniji, proces je birokratski i vrlo frustrirajući za sve koji su uključene. Imamo oko 800 pitanja i dodatnih 300 stranica objašnjenja a početni prijedlozi su i dalje ostale neizmijenjeni. Dakle, moramo se pozabaviti nekim od tih osnovnih pitanja u vrijeme, teško vrijeme za naše poljoprivrednike da bismo sredstva usmjerili na prava mjesta. Novac mora dugo da potraje, moramo odrediti prioritete. Škotska ima pet ključnih prioriteta. Prvo, naravno, povećanje e, ruralnog gospodarstva. Trebaju nam profitalnim poduzeća u, toj, u tim područjima, inače će stanovništvo napustiti ta područja. Znači što je problem u Školskoj, to na otocima. Drugo, trebamo održati šire e, poljoprivredne i šumarska poduzeća. Imamo recimo potporu u Školskoj za e, nove učesnike na tržištu 30% naših poljoprivrednika je starije od 65 e, godina, zato je bitno podržati e, nove poljoprivrednike. Trebamo održati i vrlo značajan e, proračun za ugrožena područja. Njih ima dosta, u Engleskoj ih samo 85% takvih područja. Veliki izazov je tu je i ciljena potpora za eh, zaštitu okoliša. Četvrti prioritet su klimatske promjene. Imamo pola milijuna hektara šuma u Škotskoj Dakle, trebamo postići ciljeve u smislu klimatskih promjena, pokušavamo smanjiti i globalne emisije stakleničkih plinova. Još jedan prioritet su ruralne zajednice jer ljudi su u, u, srcu tih zajednica. E, Lider program je odigrao ključnu ulogu tu. Jedan od načina da se to postigne jeste digitalna konektivnost To je veliki prioritet za 21. stoljeće. Imamo novi fond e, za to u skopu programa za ruralni razvoj. U smislu transfera znanja i inovacija imamo vrlo uspješne programe koji se financiraju i drugi su tu pomenuli za svoje zemlje i to je bitna tema za sve ove programe. Dakle, postoji dosta zajedničkog ovim programima. Ja zaista vjerujem u osnaživanje lokalnih zajednica putem programa i postizanje ciljeva u smislu klimatskih promjena je vrlo važno i rješavanje pitanja odlaska stanovništva iz ruralnih područja. E, dosta toga treba da se popravi u sadašnjem ZEP-u. Ona je previše kompleksna. Zaista želim vašem odboru sve najbolje u vašem radu i najbolje zemljama članicama u rješavanju toga jer treba nam ZPP da bismo imali hranu na našem stolu u Škotskoj i u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. Bardzo dziękujemy za Hvala na ovoj prezentaciji. koja je i mene zainteresirala prije mnogo godina. Bio sam na sveučilištu Aberdeenu gdje sam mnogo saznao o poljoprivredi u Škotskoj i naravno ovaj problem teških okolnosti je doista relevantan. U Europi postoje velike razlike o kojima moramo bolje povesti računa u našim instrumentima za poljoprivredu, zato jer Poljoprivreda iziskuje također i različite razine potpore, ona se ostvaruje također u vrlo različitim uvjetima. Hvala vam još jednom, a sada predajem riječ gospodinu Patriku Dekajaku, zamjeniku voditelju Ureda za poljoprivredu, ribarstvo i ruralna područja u flamanskoj vladi. program ruralnog razvoja s naglaskom na poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednika u Flandriji. Ispričavam se. Mislim da sam preskočio nekoga. Dakle, gospodin Nider van Vast, odnosno umjesto gospodina Deklerka je ovdje, ako smo dobro shvatili predsjednika. Dakle, imamo drugog govornika koji govori u ime Belgije. E, ispričavam se, još uvijek koristim prethodnu verziju našeg dnevnog reda. Hvala. Dame i gospodo, doista mi je čast što sam ovdje na ovoj javnoj raspravi o regionalnoj provedbi ZPP-a. Naš primarni sektor se trenutno nalazi u teškoj situaciji što dokazuje da je jedna snažna poljoprivredna politika od ključne važnosti. Nestabilnost tržišta uzrokuje velike probleme proizvođačima, poljoprivrednicima, naročito na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja još uvijek predstavljaju više od 90% svih gospodarstava u Flandriji koja je najsjevernija regija u Belgiji. Treba prilagoditi proizvodnju potražnje na tržištu i to brzo, a to je težak izazov svim poljoprivrednicima. Osim toga, poljoprivrednici su tek mala karika u cjelokupnom prehrambenom lancu i zbog toga treba staviti naglasak na jačanje položaja europskih poljoprivrednika i to smatramo da je put kojim treba krenuti čvrsta pozicija na tržištu bi im pomogla da dobiju pravednije cijene za svoje proizvode, a istovremeno bi im omogućila i smanjenje rizika u proizvodnji. No, uz gospodarska obilježja vidimo da se poljoprivredni sektor stalno razvija. Pojavljuju se stalno nove tehnologije i nove prakse kao reakcija na nova očekivanja društva. Inovacija i razvoj znanja su tu od središnje važnosti, a također potrebno je da se gospodarstva moderniziraju kako bi mogla i dalje održivo proizvoditi. Nakon intenzivnih savjetovanja sa svim dionicima, flamanska se vlada usredotočila na četiri strateške tematike u novom programu ruralnog razvoja. Prvo, poticanje osnivanja novih poljoprivrednih poduzeća, zatim ulaganje u, investicije e, u inovacije i edukaciju, zatim povećanje otpornosti i održivosti poljoprivrednog sektora i sa gospodarskog i sa ekološkog stajališta i četvrto povećanje održivosti ruralnih područja. Smatramo da je drugi stup ZPP-a snažan instrument za pripremu poljoprivrednika kako bi se oni suočili sa budućnošću i zbog toga smo odlučili postupno ojačati e, drugi stup ZPP-a prijenosom 10% sredstava iz prvog stupa. Evo nekoliko primjera najznačajnijih mjera koje su predviđene našim programom ruralnog razvoja pokretanje organizacija proizvođača i međusektorskih e, organizacija i to se potiče u svim poljoprivrednim sektorima u Flandriji, osim u sektoru povrtlarstva i voćarstva koji je već doista vrlo dobro organiziran u našoj regiji. Organizacije proizvođača su savršeno sredstvo za jačanje pregovaračke pozicije poljoprivrednika u prehrambenom lancu. Zbog toga smatramo da u budućnosti nakon 2020. godine ZPP treba staviti naglasak na organizacije proizvođača i također na uspostavljanje operativnih programa. Dakle, to moraju biti programi koji će uključivati različite mehanizme kako bi se poljoprivrednici uspjeli odhrvati nestabilnostima na tržištu. U našem programu ruralnog razvoja usredotočujemo se također i na poticanje ulaganja. Zahvaljujući takvim ulaganjima možemo se suočiti sa nizom izazova. Moderno društvo zahtjeva mnogo od naših poljoprivrednika, dakle zaštitu okoliša, kvalitetnu hranu, dobrobit životinja i tako dalje. Zbog toga podržavamo čitav niz ulaganja kojima je cilj upravo to ostvariti. Održivost ulaganja u svim aspektima određuje odabir projekta ulaganja kako bi taj projekt mogao dobiti potpore. Također programi poljoprivrednog razvoja i zaštite okoliša su sastavni dio našeg programa ruralnog razvoja. Imamo i e, obveze koje su preuzete u niskim iznosima i u visokim iznosima. Ove prve se odnose na poboljšanje mehanizacije ili na e, primjenu tehnike feromona u sektoru voćarstva. A e, druga velika ulaganja su sporazumi za upravljanje tlom, vodom i zrakom koji se mogu primijeniti samo na određenim područjima. Kao što sam spomenuo prije, treba omogućiti mladim poljoprivrednicima pokretanje poslovanja. To je od ključne važnosti u, u Flandriji. Svake godine broj naših poljoprivrednika smanjuje se za 4% i zbog toga je potrebno ohrabriti mlade poljoprivrednike koji i dalje žele pokrenuti poljoprivrednu djelatnost. Ti novi poljoprivrednici trebaju mnogo kapitala kako bi mogli pokrenuti poslovanje. I to naročito tijekom prvih nekoliko godina. Kako bi osnovali konkurentno poduzeće na svjetskom planu potrebno im je mnogo sredstava i zbog toga smo e, spustili prag kako bi još više mladih poljoprivrednika moglo dobivati te poticaje od ove godine. To je evo samo kratak pregled mjera koje su predviđene našim programu. Također e, ću spomenuti neke mjere koje su izravno namijenjene poljoprivrednicima. Iako imamo mjere koje su posvećene širem razvoju ruralnih područja, glavni naglasak našeg programa ruralnog razvoja polaže se upravo na e, poljoprivredu i gospodarstva. Smatramo da ZPP treba omogućiti poljoprivrednicima da odaberu iz niza mjera koje ne samo da će povećati njihovu konkurentnost, nego će se i usredotočiti na i pitanja zaštite okoliša i kvalitetu hrane. Poljoprivrednici u Europi suočavaju se sa mnogim očekivanjima i zahtjevima i trebaju ostvariti dodanu vrijednost upravo za to na svjetskom tržištu. Također potpora ZPP-u je ojačala njihovu jedinstvenu poziciju na svjetskom tržištu i to je upravo put kojim valja krenuti. Hvala vam. W ten sposób w pierwszym panelu nasi goście Hvala. Ovime smo završili sa e, prvim e, panelom. E, naši su govornici istaknuli pitanja koja su povezana sa ruralnim razvojem sa stajališta između ostalog i kohezijske politike. Neka su se pitanja ticala više drugog stupa. Tu govorim o kohezijskoj politici zato jer se često govori da kohezijska politika ne izdvaja dovoljno sredstava za ruralni razvoj. Ruralna područja, a to e, zauzima 90% ukupnih površina u Europi i naravno kada govorimo o teritorijalnoj koheziji koja je važan čimbenik naravno uz socijalnu i gospodarsku koheziju. Dakle, Kada je riječ o ruralnim područjima, veličina drugog stupa ZPPA je važna. Možda ne izdvajamo dovoljno sredstava za taj cilj, ali nakon današnje rasprave bit ćemo još odlučni u provedbi drugog stupa. A sada prelazimo na raspravu. Našim stručnjacima će slušateljstvu uputiti pitanja. Molim vas da pitanja budu kratka. No naravno, ta su pitanja nužna i to je vaše pravo kao zastupnika. Prvi je na popisu gospodin roke Gospodin Rope, još jednom ponavljam. Hvala gospodine predsjedavajući na ovoj mogućnosti koju ste nam pružili da postavimo pitanja. Danas razgovaramo o doista bitnim pitanjima o ruralnom razvoju koji je doista važan. A u ovom kontekstu prihod od poljoprivrede također zauzima veliku važnost. A naravno to vrijedi i za prihod od šumarstva. U posljednjih nekoliko godina situacija u tom kontekstu nije se poboljšala. U pojedinim zemljama članicama situacija je, rekao bih, čak i kritična. Ako izgubimo sektor mljekarstva u nekim zemljama, recimo u baltičkim zemljama, u Litvi, u Poljskoj, doći će do e, i drugih problema. I još jedan problem e, je takozvana svinska gripa. Moramo također govoriti i o poljoprivrednicima koji koriste svoje pravo na zemlju, oni primaju različite isplate za to zemljište, ali ne žive u ruralnom području i ne pridonose ruralnom razvoju, nego samo imaju od toga koristi. Danas više od 80% poljoprivrednika u Europi je starije od 60 godina. Također e, znamo da se mnogo mladih ne počinje sada baviti poljoprivredom i dakle znajući sve to moramo donijeti doista čvrste odluke i trebamo također unijeti promjene u sustav poravnanja. Također e, trebamo podržati zadruge i organizaciju proizvođača, ali to su sve dugotrajni procesi možda bismo trebali porazmisliti o privremenim mjerama. Trebali bismo donijeti odluke koje će omogućiti odgovarajući ruralni razvoj i također odgovarajući prihod kako bi ljudi mogli i živjeti od vlastite djelatnosti. Hvala lijepa. Gospodin Smek je sljedeći na redu. Hvala. Hvala kolegama i želim eh, pozdraviti mojeg sudarodnjaka, gospodina Loheda i također mu odati počas na onome što je učinio u ime školskih poljoprivrednika. Mi imamo zajedničko iskustvo i e, vidimo da je i e, ZPP primijenjen na raznolikim teritorijama i to je ono što moramo ovdje učiniti u ovom domu. Mi sada zadajemo širi okvir ZPP, ali često zanemarimo kako se, e, kako se provodi i kako se revidira. No, pitam sve vas, kao što je Richard rekao, kada je riječ o sredstvima koja Škotska nije primjela koje su, koja su dodijeljena cijeloj Ujedinjenoj kraljevini, no za koja se odlučilo da će se podijeliti na čudan način, dakle u kojoj mjeri europske institucije održavaju odnose sa vlastima u zemljama članicama kada je riječ o provedbi ZPP-a u vašim područjima i kada je riječ o reviziji E, kao što smo čuli od e, kolege, dakle bilo je predviđeno pojednostavljenje jer e, revizija je zadala dodatne zadatke poljoprivrednicima u Škotskoj naročito i mene zanima kako iskustva imate sa revizijama koja se udvostručuju, koja se dupliciraju i koje zapravo dovode do dodatnog administrativnog opterećenja? i također treba smanjiti birokratizaciju drugog stupa i promjenama u lancu opskrbe. Evo, jutro smo raspravljali o nepoštenim praksama u prehrambenom lancu i mnogo ovisi od poticanja organizacija proizvođača, mislim e, da će one, one, odnosno one bi mogle ponovno uspostaviti ravnotežu na tržištu i na tome radimo u Škotskoj, ali mislim da tu još trebamo mnogo toga naučiti i ja sa svoje strane bih e, rado čuo o vašoj uspješnosti u poticanju stvaranja takvih organizacija. Hvala vam. Bardzo Pani poseł Aguilera. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Aguilera. Hvala gospodine predsjedniče. Pozdravljam naše goste i želim čestitati onima koji su uzeli riječ u ime različitih regija. Naročito eh, želim čestitati savjetnici za poljoprivredu Andaluzije, moje regije koja je predjela upravo i predstavila program ruralnog razvoja moje regije. Imam nekoliko pitanja. Da, pitanja nisu nikome posebno upućena. Htjela bih e, čuti mišljenje, vremene kolicine vas, ako ne bude prilike za sve. Ruralna područja suočavaju se sa problemom e, opadanja stanovništva. Ja dolazim, kao što sam spomenula, iz Andaluzije, gdje se ruralno stanovništvo još uvijek opire i dalje opstaje, no svejedno imamo velike selitbe prema gradskim područjima i obalnim područjima. No, kao što sam rekla, u Andaluziji je ipak ruralno stanovništvo brojnije nego u drugim dijelovima Španjolske. Dakle, iz vašeg iskustva mogli bi mi odgovoriti i svi panelisti na ovo pitanje. Koja je inicijativa imala najviše uspjeha i u prethodnim programskim razdobljima, odnosno koje mjere smatrate da imaju najveći učinak na sprječavanje raseljavanja stanovništva iz ruralnih područja, a kad je riječ o mladima, uvijek smatram da treba uključiti mlade u poljoprivredne djelatnosti i oni su već poticani iz prvog stupa kako je predviđeno reformom, ali nisu pitni i tu samo potpore i subvencije, nego treba omogućiti i uspješno poslovanje na samom početku ovim novim poduzećima. zbog e, nestabilnosti cijena čini se da poljoprivredna djelatnost ne privlači mlade. Dakle, kakve su tu mjere možda poželjne? E, čini mi se da ste svi vi predvidjeli posebne mjere za drugi stup, naročito za poticanje mladih. Dakle, koje konkretne mjere su imale učinak na poticanje sudjelovanja mladih u ruralnom životu? I na kraju, predsjedniče, ova reforma zpp p-a je vrlo birokratizirana i tu se e, slažem sa kolegom Lockheedom. I doista mi je drago što ste vi e, zadovoljni što ste u Europskoj uniji, no mm, to bi trebalo prenijeti ostalim e, vašim sugrađanima. Dakle, to oduševljenje članstvom u Europskoj uniji koje pokazujete. E, zaboravili smo međutim e, u reformi ZPP-a stočare, a e, to donosi određene probleme. Ne znam je li to pitanje drugog stupa, no čini mi se da su neki od vas predvidjeli posebne mjere iz drugog stupa upravo u te svrhe, odnosno poticanje stočarstva. Hvala. Gospodin Jarima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i želim zahvaliti E, panelistima. E, zapisao sam ono što je bilo vrlo impresivno, što se sve to treba u Europi događati u okviru drugog stupa. Naravno da se tu može voditi računa o regionalnim e, specifičnostima. Imam četiri pitanja Prvo bi bilo kako je vaše mišljenje, da li bismo e, trebali izdvojiti još više sredstava za drugi stup? Dakle, da li bi trebalo dati više novca tom drugom stupu? E, naravno taj novac bi trebao doći onda iz prvog stupa dakle ako kažete da to će značiti smanjenje prvog stupa kako je vaše mišljenje o tome drugo pitanje što se tiče sufinanciranja E, dakle u drugom stupu se ne, ne, dolaze sva sredstva iz fondova Europske unije nego i zemlje članice daju svoj doprinos da li je po vašem mišljenju to u redu ili bi se tu trebalo nešto izmijeniti e, to pitam zato što smo svojedobno o tome vodili neke rasprave i e, E, govorilo se o mogućnosti da eventualno iz europskih e, fondova se e, financiraju projekti sa 100% ili neke druge varijante, dakle da li bi o tome trebalo razmisliti. Treće pitanje, proširenje spektra. Da li imate ideje o tome što bi se u okviru drugog stupa još moglo financirati što se danas ne smije financirati. Na jedan primjer, na primjer kad je riječ o cijenama mlijeka, dakle u sektoru mljekarstva, kako bi se moglo još e, pomoći proizvođačima mlijeka na načine koji za sada nisu mogući u okviru drugog stupa jedan proizvođač mlijeka je e, intenzivna, to je intenzivna proizvodnja e, i u mojoj regiji e, je tu su veliki problemi proizlaze iz toga što mnogi imaju jednostavno preveliki broj goveda po hektaru. Da li tu vidite neke mogućnosti? I četvrto pitanje, kako je vaše mišljenje odnosno e, da li e, imate ideje kako bi se smogla smanjiti e, birokracija da li bismo tu trebali zapravo promijeniti zakone ili bismo po vašem mišljenju birokraciju mogli smanjiti u okviru postojećih zakona <clears throat> naš povjerenik također ima za cilj smanjenje birokracije Dakle, da li bi to po vašem mišljenju bilo moguće u okviru postojećih, postojećeg zakonodavstva? Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospođa Patir. Svim panelistima na njihovom trudu i radu koji ulažu u očuvanje ruralnog prostora e, na područjima na kojima djeluju i u zemljama u kojima e, nastoje dakle i svoje pozitivne primjere pokazati e, javnosti. Posebno pozdravljam gospodina Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije, e, županije koja je u novoj državi članici u Hrvatskoj. Mi smo sa e, provedbom programa ruralnog razvoja počeli tek prije nekoliko mjeseci tako da ove mjere o kojima je župan govorio ustvari e, nisu se provodile iz programa ruralnog e, razvoja već e, isključivo naporima županije i apliciranjem na druge fondove europske unije koji su bili na raspolaganju hrvatskoj. možda samo kratki osvrt župana koja su očekivanja od programa ruralnog razvoja republike hrvatske koji je evo sad krenuo s E, provedbom na koji smo imali imamo dosta primjedbi jer nam se čini da nisu mjere prepoznate na dobar način i eventualno njegova sugestija iz dosadašnjeg iskustva e, koja bi se mogla primijeniti na e, buduće promjene programa ruralnog razvoja. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče. Bilo je vrlo zanimljivo čuti ove prezentacije o tome kako se u različitim regijama provode programi ruralnog razvoja. E, nije bila namjera parlamenta stvoriti toliko administrativno opterećenje, toliko birokracije, međutim E, sada se sve mjere u okviru drugog stupa moraju provjeravati na, e, po dva osnova što dovelo do tog opterećenja Dakle, kada bismo 20% oduzeli od prvog stupa i prebacili u drugi stup, e, time bi se smanjila birokracija, ali za to se ne mogu postići političke većine. E, već u mom klubu zastupnika se za to ne može dobiti e, podrška. Međutim, Europa je previše raznolika E, ne možemo naći mjere ozeljenjivanja koje bi odgovarale cijeloj Europi. Finska je vrlo različita od Sicilije i zato moramo <clears throat> naše mjere e, osmisliti tako da se mogu prilagoditi različitim e, uvjetima u različitim dijelovima Europe. Zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Flanagan. Izvolite. Hvala lijepa, ovo je bilo vrlo zanimljivo e, čuti što se događa u drugim dijelovima Europe i kako e, se pokušava pomoći ruralnoj Europi. Ja sam proveo šest mjeseci života u Andaluziji, također sam živio i u Bavarskoj E, i drago mi je bilo e, čuti ove prezentacije. Ja sam e, ponosa na svoj euroskepticizam i moram reći jednu stvar. kako sam došao u ovaj parlament, broj ljudi iz moje zemlje koji su me kontaktirali i žalili se na prekomjernu birokraciju je ogroman E, mi smo zapravo otkrili da je međutim naša nacionalna vlada ta koja, e, se, koja bi se tu trebala angažirati i e, da bi to onda rezultiralo i smanjenjem birokracije možda nekim ljudima odgovara okrivljavati Europu, ali to zapravo nije istina i moramo zapravo pogledati tko je zapravo kriv i e, za probleme kako bismo ih riješili. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada će naši panelisti imati priliku odgovoriti kako bismo stvari pojednostavili E, htio bih e, nešto reći o podjeli nadležnosti što se tiče provedbe ZPP-a. Većina e, nadležnosti ostaje na, na nacionalnoj razini regije samo su nadležne samo na provedbenoj razini zato je situacija u regijama osobito teška e, i ne trebaju sva pitanja biti upućena regijama jer i druge razine donose odluke. E, potom imam jednu molbu. E, svatko od vas će imati dvije minute. Molim vas da se svi pridržavamo općeg načela da e, odgovore e, ne daju e, predstavnici jedne regije zastupniku iz iste te regije jer imamo ovdje danas toliko raznolikosti, toliko su bile bogate i raznolike prezentacije, imamo raznolike situacije u regijama što će vjerojatno se odraziti i na ovo što će gospodin Danten reći. Bila je vrlo dobra odluka e, da i vas pozovemo e, jer e, ovo što vi imate za reći je osobito obogatilo ovu raspravu. Dakle, izvolite, molim vas, držite se vremenskog ograničenja. Hvala lijepa. Biću vrlo kratka Htjela sam samo reći e, Htjela sam samo zahvaliti svima koji su uzeli riječ. E, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. Želim iskoristiti ovu priliku e, da kažem nešto o prebacivanju sredstava iz prvog u drugi stup. Dakle, to je jedna vrlo specifična e, diskusija mislim da se mi u pogledu toga svi slažemo zahvaljujem zastupnici Aguilera e, i podržavam ono što je rekla govorila je o tome kako se može zadržati stanovništvo u ruralnim područjima To je tema e, koja naravno zanima ovaj odbor, ali koja je od značaja, odnosno koja je aktualna na cijelom planetu. Nadalje, mladi ljudi u našoj regiji je to također prioritet, e, stimulirati ih da ostaju na poljoprivredi, kakve mogućnosti možemo ponuditi mladim ljudima kako bi mogli preuzeti poljoprivredna gospodarstva i e, nastaviti raditi na jedan održiv i e, konkurentan način. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, želim najprije nešto reći o organizacijama proizvođača E, dakle, danas su poljoprivredni proizvođači suočeni sa dvije vrste problema. S jedne strane, e, proizvođači nisu navikli proizvoditi e, orijentirano prema tržištu, ima više razlika za to, međutim trenutno imamo recesiju u Kini, bojkot, ruski bojkot i tako dalje a, međutim proizvođači proizvode više nakon što su ukinute e, mliječne kvote. E, drugi problem je da su poljoprivrednici na početku lanca e, opskrbnog lanca, dakle oni ne određuju cijene, oni moraju prihvatiti cijene koje im drugi nude. Kako to možemo, kako se možemo e, uhvatiti u koštac s tim problemima? E, mi mislimo da su organizacije proizvođača izvrstan instrument za borbu protiv tih problema. E, one, te organizacije bi mogle hm, e, u okviru njih bi se proizvođači mogli dogovarati o količinama proizvoda i tako dalje dakle ujedinjavanje proizvođača u tim organizacijama imalo bi za rezultat da bi oni postali e, jača karika u lancu u tom opskrbnom lancu i imali bi veću pregovaračku snagu e, vizavi trgovačkih lanaca od novog ZPP p-a od 2015. imamo E, koncept aktivne poljoprivredne djelatnosti. Još ne možemo ocijeniti da li su mjere E, koje su tu osmišljene e, polučile e, željene rezultate to ćemo moći tek nakon što prođe više vremena bit će zanimljivo vidjeti koji će tu biti rezultati smjena generacija na primjer u našoj regiji se može vidjeti da broj mladih koji preuzimaju e, poljoprivredna gospodarstva opada za 4% svake godine. E, mi upotrebljavamo sredstva i iz prvog i iz drugog stupa kako bi se e, suzbila ta tendencija u okviru prvog stupa imamo mogućnost e, dati dodatnu financijsku pomoć mladim poljoprivrednim proizvođačima a, u, također postoji mogućnosti davanja e, pomoći e, novim poljoprivrednim gospodarstvima na početku njihovog poslovanja hvala lijepa sljedeći govornik ja ću biti vrlo kratak postavljeno je zaista mnogo pitanja Mislim da međuovisnost, odnosno povezano, međupovezanost između prvog i drugog stupnja, to je pitanje kojim se e, doista moramo pozabaviti i u okviru e, rasprave o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon 2020. Ja također mislim e, da se tu nešto treba promijeniti to proizlazi iz iskustava u mojoj regiji. Mi naravno imamo jednu ukupnu viziju za zaštitu i harmonizaciju e, politika u Europskoj uniji. To se tiče i regulacije tržišta i e, načela subsidijarnosti, dakle e, nošenja sa krizama, perspektiva i tako dalje. Mislim da e, se sa, ja sam razgovarao sa predstavnicima regije Toskane u Italiji i e, oni imaju neka iskustva sa sredstvima iz prvog stupa e, i bilo je vrlo, ta razmjena iskustava s njima bila je vrlo zanimljiva. Što se tiče moje regije, a to se sigurno može e, reći i za druge regije, danas još nemamo e, mnogo e, kompetencija, odnosno nadležnosti što se tiče decentralizirane provedbe mi smo međutim mogli uspjeli koncipirati jedan sveobuhvatni e, razvojni program skupa sa poljoprivrednim proizvođačima potrebni su nam tu međutim e, moramo tu kombinirati sve sudionike sve dionike u tom lancu e, opskrbe na E, otoku Reunion, e, francuskom otoku Reunion već 40 godina e, tu svi dionici sjede sa jednim stolom i dogovaraju i dogovaraju se, to je doista izvrsna praksa. Dakle, to omogućuje i visoku kvalitetnu proizvoda u pogledu izvoza, time se poboljšava naša konkurentnost. A što se tiče mladih poljoprivrednika, e, mi nastojimo povećati davanja za mlade poljoprivrednike moramo naprosto raditi na tome da poljoprivreda dođe na bolji glas i tu još možemo nešto učiniti. Dakle, pojednostavljenje, decentralizacija i, kako, i e, e, promjena ZPP-a kako bi e, bilo, bio učinkovitiji. Ili konstatacija o depopulaciji, nažalost i u Hrvatskoj u cjelini, ali i u našoj županiji vlada depopulacija, dakle odljev stanovništva s ruralnih područja i to je problem s kojim se moramo ozbiljno pozabaviti. Mislim da je jedini način da se zaustavi odljev stanovništva i da se eventualno počne vraćati stanovništvo na ruralna područja uspješan ruralni razvoj dakle sve ove mjere o kojima danas govorimo i mislim da na tome i mi koji smo ovdje bili za panelom i e, svi vi članovi odbora komisija u europskog parlamenta uopće e, moramo brinuti. Zahvaljujem na pitanju gospođe e, Petir. doista mi smo i prije operativnog programa radili projekte ruralnog razvoja jer nam je to nametao život. Koristili smo sredstva fondova predpristupnih dakle i sad očekujemo da ćemo kroz operativni program ne samo nastaviti nego i ubrzati taj, taj posao i naravno da operativni program e, počinje se tek e, provoditi e, postoje određene poteškoće koje se već primjećuju no evo pustimo da se on razmahne pa ćemo onda vidjeti što će na tome trebati eventualno i mijenjati. Bardzo dziękuję. Zamyka serię odpowiedzi. Hvala lijepa. E, riječ dajem posljednjem panelistu. Hvala lijepa. Biću kratak, najprije što se tiče odnosa između prvog i drugog stupa. Prvi stup počinje, postaje sve teži za primjenu ako to ne, eh, ako ne riješimo te probleme, on će postati eh, neodrživ jer eh, državni službenici troše na desetke milijuna eura koje bi se mogli i bolje potrošiti ne možemo dopustiti da se tako nastavi jer time e, postajemo nevjerodostojni prema e, našoj javnosti. Dakle, ja se slažem s tim da bi sredstvo trebalo prebaciti iz prvog u drugi stup. E, dakle, ja imam čak osjećaj da se, da postoje tendencije da se upotreba sredstava u okviru prvog stupa toliko Um, oteža da postane nemoguća kako bi se od toga potpuno odustalo uh, naravno da su proizvođači najslabija kareka u opskrbnom lancu i dok to ne uh, taj problem ne riješimo svi problemi protesti uh, demonstracije i sve te poteškoće neće nestati E, postoje različite ideje kako bi se ti problemi riješiti e, i konačno kako održati stanovništvo u ruralnim područjima e, ruralno područje ne znači samo poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju važna je digitalna povezanost i u planinama i na brdima i u svim područjima, a ne samo u e, urbanim e, zonama. Dakle, da bismo zadržali stanovništvo, osobito mlade ljude u ruralnim područjima, moramo im omogućiti pristup e, internetu, digitalnu povezanost i ako to uspijemo, onda će i naše gospodarstvo cvasti. Hvala lijepa. Kako bismo zaključili ovaj dio, želim zahvaliti našim panelistima, a sada ćemo pozvati sljedeći, sljedeću rundu panelista za, na podi, ali prije toga dvije primjedbe. Trošimo se više i više novca na okoliš u usporedbi sa tipičnim ruralnim razvojem. Kao drugo, najbolja E, najbolji gospodar je lokalna, su lokalna tijela vlasti jer ona najbolje poznaju situaciju. Dakle, e, ako postoje dobri uvjeti, ruralna područja će e, cvasti i onda će više ljudi ostajati u tim područjima, odnosno vraćati se u njih. Hvala lijepa, a sada ćemo se pripremiti za sljedeći krug. E, kasnimo što se vremena tiče i zato ću pokušati ubrzati stvari. E, hvala dakle e, prvom krugu panelista i pozivam drugi krug panelista da dođu na podi. Pan Rossi Gospodin e, Rossi, gospodin Soris, gospodin Schmidt i gospodin Fortan pozvani ste na podi. Dakle, sada govorimo o drugom stupu. U drugom dijelu govorit ćemo o ZPP-u ponovo i o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 kao što sam narekao sada prelazimo na drugi stup. Već su, već je bilo dosta pitanja o toj temi. Možda možete odgovoriti na pitanja u izlaganjima. Da počnemo sa panelom. Počnemo sa gospodinom Stanislavom Sorisom koji je član odbora regije Malopolska u Poljskoj to je regija na jugoistoku Poljske, e, zaista lijepa i velika regija u Poljskoj i ja sam dolazim iz te regije, kaže predsjedavajući. Dakle, gospodin Soris će govoriti o ulozi regija u procesu kreiranja politike nacionalnog programa, ali molim vas da se pridržavate vremena. Hvala lijepa, dame i gospodo. Predsjedavajući je rekao da je politika vrlo izdiferencirana u Europskoj uniji. Ja bih rekao da je poljoprivredna politika zaista postoje razlike između različitih regija. Primjer za to je Polska gdje na jugu imamo pet regija u planinskom području koje predstavljaju značajan faktor u smislu veličine gospodarstava. Zato smo u Poljskoj pokrenuli inicijativu za rad na osnovu regija u kojem imamo manje, manja gospodarstva kako bi prilagodili e, sredstva i aktivnosti na takav način da to bude gospodarski održivo, a regije su odgovorne za e, gospodarski razvitak e, podržavanje konkurentnosti, ispravno rukovođenje resursima, aktivnosti u smislu klimatskih promjena kao i relevantne razine razvitka u ruralnim područjima, otvaranje novih radnih mjesta, to su bili glavni ciljevi naše zajedničke poljoprivredne politike. Određenu ulogu tu igraju lokalne vlasti koje su odgovorne za gospodarski razvitak i socijalni razvitak regija. Nakon što se Poljska pridružila Europskoj uniji, mali gradovi i ruralna područja obuhvaćeni su programima potpore, što nam je omogućilo da napravimo brojna ulaganja koja bi bila nemoguća bez vanjske pomoći. Kada govorimo o ulozi lokalnih vlasti na regionalnoj razini, u sklopu ZPP-a trebamo promatrati i zadaće koje su date lokalnoj vlasti u skladu sa RDP-om, programa ruralnog razvitka. Ovdje ću govoriti o nekim pitanjima vezanima za e, programe razvitka. Sudjelovanje regija u programima je bilo ograničeno u Poljskoj. Prvo nismo imali priliku implementirati programe na regionalnoj razinu. U regiji Malopoljskoj vidimo član, e, članak 6 e, uredbe 1305-2013. E, gledamo ga u pozitivnom svjetlu. To je članak koji se odnosi na potporu ruralnim regijama u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvitak. Trebamo istaknuti da neke regije, uključujući regiju Malopolska, kod pripreme programa za razdoblje 2014-2020 su isticale da se treba u potpunosti uzeti u obzir regionalni aspekt, slično kao kod e, regionalnih programa. U to vrijeme e, se na to gledalo kao najbolji scenarij, najadekvatniji za situaciju u regijama. Isto tako u zvaničnim programskim dokumentima tražilo se da se uzme u obzir regionalni aspekt. Tokom diskusija naglašeno je da su regije tako e, različite u smislu prirode, socijalne situacije i gospodarske situacije i Stoga se smatralo da razlike treba pretočiti u instrumente potpore i da aktivnosti treba prilagoditi konkretnim potrebama datih regija, tako da bi se cijela regija mogla razvijati na isti način, ali na kraju je taj e, zahtjev odbijen i e, lokalna vlast u, na nivou Vojvočip je dobila ulogu samo onoga ko realizira politiku i u programu za 2014-2020 ministarstvo je to koje donosi sve odluke dakle zadržali smo taj centralizirani sustav drugi aspekt prelazak sa decentralizacije na nivou aktivnosti u sklopu programa RDP za razdoblje 2014-2020. Vlasti će biti zadužene za osnovne usluge, revitalizaciju ruralnih područja. Naša lokalna vlast je tražila više regionalnih aktivnosti u skopu programa ruralnog razvitka i izrazila spremnost da bude provedbeno tijelo za veći broj aktivnosti to su uglavnom aktivnosti koje su u skladu sa regionalnim programima u kojima lokalne vlasti ili e, biznis igraju značajnu ulogu. Govorilo se da na razini vojvodstava lokalna vlast treba biti provedbeno tijelo u najvećoj mogućoj mjeri, ali na kraju ni to nije prihvaćeno. I sada treći aspekt, izbor projekata za godine 2014-2020 koriste se različiti kriteriji na regionalnoj razini, a kriteriji su važni kod odabira projekata. Ranije je to bilo na razini vojvodstava, tu su eh, određivani regionalni kriteriji. Sada kriterije mora odobriti centralna razina, tako da regionalni kriteriji za određena vojvodstva se ugrađuju u zakone od strane ministarstva tek nakon što se odobre na centralnoj razini. Ukoliko vlasti u Vojvodstvu žele izmijeniti regionalne kriterije, uvijek moraju izmijeniti, uvijek se mora izmijeniti nacionalni propis i možete shvatiti što to u praksi podrazumijeva regionalni kriteriji sudjeluju se, samo jednom trećinom sada u sveukupnim kriterijima za ocjenu projekata. Zatim četvrti aspekt raspodjela sredstava i tu je ograničena uloga regija u programu ruralnog razvitka. Novac se dijeli na temelju horizontalnih kriterija Moramo naglasiti da se regije unutar zemlje razlikuju i razlike između regija treba uzeti u obzir kod raspodjele sredstava i to je bio još jedan zahtjev naših e, regija, vojvodstava. E, regije nemaju mogućnost osigurati fleksibilnost ili prebacivati sredstva sa jedne vrste aktivnosti na druge unutar određene polja djelatnosti. Takva fleksibilnost bila bi dobra jer u regionalnom programu za vojvodstva postoji mogućnost komplementarnog financiranja u okviru RDP-a. Uloga poljskih regija u ZPP-u je u velikoj mjeri ograničena od strane centralne vlade. To pokazuje centralizirana organizacija RDP programa, programa ruralnog razvitka. Lokalna vlast igra samo provedbenu ulogu u jednom broju aktivnosti, nemaju mogućnost oblikovati regionalne kriterije, a regionalni kriteriji predstavljaju tek mali dio u sveukupnim kriterijima za ocjenu. Vojvodstva ne mogu ništa reći po raspodjeli sredstava niti u vezi s sa prikupljanjem e, zahtjeva. Programe treba decentralizirati i tek onda bismo mogli biti precizniji, efikasniji i uputiti sredstva tamo gdje su potrebna, a tada bi se mogli bolje uzeti u obzir i specifični uvjeti u regijama. Hvala, predsjedavajući hvala, ali naravno odluke koje ste spomenuli su odluke donesene na nacionalnoj razini, a ne na razini EU u smislu raspodjele sredstava. To je moj prvi zaključak. Kada ljudi iz regionalnih vlasti ili lokalnih vlasti dođu na položaj na nacionalnoj razini, razmišljaju drugačije, pređu u ministarstvo i onda sasvim drugačije razmišljaju u odnosu na ovo vrijeme kada su radili u regionalnim vlasti. Dakle, to je pitanje razine centralizacije ili decentralizacije. Ja bih rekao što je niža razina, to se novac na bolji način troši jer se to više kontrolira. Konrad Schmidt je sljedeći govornik iz Bavarske, iz ministarstva za hranu, poljoprivredu i šumarstvo govorit će o primjeni EPP p-a u Bavarskoj e, sa fokusom na obiteljska gospodarstva. Odlična tema. E, gledamo gospodina Desa dok čitam ovaj naslov jer smo stalno slušali nešto o Bavarskoj. E, hvala vam što ste došli. Izvolite. Hvala lijepa. Cijenjeni dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj prilici da danas govorim o e, našim aktivnostima u Bavarskoj. Pritom e, bi trebalo donijeti i zaključke, ali to mogu biti samo prvi zaključci jer se nalazimo još u početnoj fazi primjene ove kompleksne reforme. Pritom se mi koncentriramo na, familij, e, na obiteljska gospodarstva jer znamo da su ona osobito osjetljiva e, na birokratske zahtjeve i e, jedan, jedno od težišta daljnjeg rada na unapređenju ZPP-a mora biti smanjivanje birokracije. E, od pristupanja Hrvatske mi se nalazimo u zemljopasnom središtu Europe, odnosno središnja točka Europe nalazi se u Bavarskoj. Kada bismo mi bili zemlja članica imali bismo u mnogim stvarima središnju poziciju e, sa 3,2 hektara e, poljoprivrednih površina E, mi smo najveća poljoprivredna e, regija u Njemačkoj. U 2015. imamo oko 109 tisuća korisnika europskih e, sredstava, to znači veliki dio korisnika u Njemačkoj nalazi se u Bavarskoj i za njih je to mogućnost dodatnih prihoda. Dvije trećine prihoda uh, u um, bavarskoj poljoprivredi potiče od stočarstva. Uh, dakle, radi se o stočarstvu gdje se vodi računa o dobrobiti životinja uh, i o raznolikoj proizvodnji. Želim samo kratko, jer ne, ne razmatramo samo drugi, nego i drugi i prvi stup skupa. Želim se vratiti kratko na prvi stup i njegovu primjenu u Njemačkoj. Dakle, to je u pravnom smislu stvar savezne razine, ali e, savezne pokrajine moraju se složiti i mi imamo sreću da je od 2013. po pitanju nacionalne e, primjene je Bavarska imala, e, predsjedala konferenciji saveznih pokrajina i mi smo tu mogli utjecati na osmišljavanje smjernica. E, u drugoj, drugom stupu su savezne pokrajine nadležne e, za osmišljavanje programa i za naravno njihovu provedbu. Što je karakteristično za prvi stup u Njemačkoj? E, mi smo jedina zemlja članica koja je do sada E, imala potpuno nevezana plaćanja u drugim zemljama članicama se još uvijek e, e, postoje vezana plaćanja zato kod nas već od 2013. mi imamo ujednačena plaćanja u dakle i sve to na temelju premija tako da su ta plaćanja potpuno ujednačena. Mi smo u Bavarskoj e, se odlučili za vezane premije za goveda, međutim e, to nije funkcioniralo i zato smo odlučili da 4,5% prebacimo u drugi stup i ta prebačena sredstva e, međutim i u drugom stupu sada trebaju biti E, iskorištena za poljoprivredu. Dakle, mi smo radili na tome da se e, da da postignemo jednu e, prenamjenu sredstava, odnosno takvu premiju i to smo uspjeli u Njemačkoj. Što se tiče ozelenjivanja, tu, to je prelaz na drugi stup, tu nam je bilo važno da poljoprivrednici imaju e, mogućnost dobiti sredstva iz svih mogući, po svim mogućim osnovima kako bi e, zadržali e, što raznolikiju proizvodnju. To je naš rad učinilo vrlo kompleksnim, ali isplatilo se. Dakle, naši zahtjevi za plaćanjima su vrlo kompleksni, imamo ukupno veliki broj zahtjeva, oko 9000 otpada za mlade poljoprivredne proizvođače, odnosno 8% svih zahtjeva i oko 12000 ili oko 12% eh, kod nas je po, ehm, po propisima za mala poljoprivredna gospodarstva. Jedna trećina svih podnositelja zahtjeva, a to je vrlo važno, E, su zatražili sredstva za ekološki značajne površine. Dakle, e, svaka treća poljoprivredno gospodarstvo je, e, ima dakle ekološki značajne površine, ali imamo i mnogo malih poljoprivrednih gospodarstava što je povoljno jer smanjuje administrativno opterećenje odnosno birokraciju za te mala poljoprivredna gospodarstva. E, ustanovili smo da preko 70% e, e, površine se upotrebljava za međuusjeve što je dobro E, a oko 13% se upotrebljava za e, usjeve koji e, vežu, koji fiksiraju dušik. Time smo postigli cilj da veliki dio poljoprivrednih površina ostaje u proizvodnji. Oko 13% površina je na ugaru i to zbog toga što je sustav toliko kompleksan pa je veliki broj eh, proizvođača odlučio ostaviti površine na ugaru kako bi smanjio rizike odnosno eh, jasno je da je međutim 13% eh, jako mnogo i da se treba raditi na smanjenju tog postotka. Dakle mi vjerujemo da se da postoje velike razlike unutar Europske unije i da moramo u budućnosti e, težiti harmonizaciji inače će e, se u buduće e, tržišta razviti daleko jedno od drugih odnosno proizvođači će se uvjeti za naše proizvođače će se razlikovati jedni od drugih. Mi vjerujemo da E, nam je potrebna jedna alternativa, e, odnosno dokazi za aktivno, e, aktivno obrađivanje poljoprivredne površine, ozelenjivanje skupa sa unakrsnom usklađenošću je potpuno zakomplicirao cijeli sustav i zato želimo apelirati na komisiju da u ovom prelaznom periodu kod kontrola to eh, uzima u obzir eh, pitanja eh, dakle koja se trebaju u budućnosti razjasniti imamo mnogo mnogo nejasnoća <clears throat> dakle da li se među usjevi mogu koristiti na primjer kao stočna hrana i na ta pitanja trebamo odgovore puno brže nego što smo ih do sada dobivali imamo jedan problem sa rubnim zonama E, tu su e, zahtjevi malo drugčiji i zato do sada nismo mogli poljoprivrednicima e, preporučiti da se odluče za te mjere jer je pravna nesigurnost tu relativno velika. Pitanje definicije trajno zelenih površina dakle prisiljava poljoprivrednike da čine ono što ne žele, a to je naime da te površine počnu na drugi način obrađivati kako bi zadovoljili uvjete i ostvarili prava na <clears throat> plaćanja. Tu se radi o područjima koja su vrlo važna za našu floru i faunu i posljedice su ekstremne još samo nekoliko aspekata. Mi smo naš program odobrili 13. veljače 2015. Zahvaljujemo komisiji na intenzivnoj suradnji. Oko 3,5 milijarde eura smo ukupno stavili na spolaganje za period od 2014. do 2020. Od toga 26% e, iz bavarskog proračuna, ostatak iz nacionalnog i europskih sredstava. E, EU propisi su nam previše komplicirani i previše riskantni, zato ćemo veliki dio e, plaćanja ostvariti iz vlastitog proračuna. E, imamo 68 lokalnih organizacija proizvođača E, što obuhvaća veliki postotak e, naših poljoprivrednih površina i naših poljoprivrednih proizvođača što je e, dobar temelj za angažman komuna. Kod prioriteta mi smo naravno se usredotočili na prioritere 2, 4, 5 i 6, ali to ne znači da ne vodimo računa i o drugim prioritetima i financiramo ih uglavnom iz vlastitih sredstava. I za kraj samo neki zaključci što se tiče drugog stupa. Imamo probleme sa mjerama e, gdje su nam EU propisi prekomplicirani, zato ih mi financiramo iz nacionalnog, odnosno e, proračuna Savezne pokrajine e, i to znači da što se tiče e, provedbe nešto se mora učiniti po tom pitanju. E, mi razlikujemo mjere koje su investicijske prirode od mjera koje se tiču e, poljoprivredne proizvodnje i preporučili bismo komisiji da to ima u vidu. U što se tiče e, stope pogreške od 6 do 8% o kojoj se govori, e, to nije posljedica provedbe nego kompleksnosti propisa i mjera u okviru drugog stupa to se mora imati E, na umu, dakle e, trebalo bi također razmisliti i o podizanju praga za e, mi se nadamo da nećemo morati podastreti svot analizu, vjerujemo da e, do 2020 e, se naravno trebamo usredotočiti na drugi stup, ali želimo naglasiti da e, oba stupa moramo gledati u cjelini i da sve to služi stabilizaciji ruralnog područja, ruralnih regija i one su i e, mjere iz prvog stupa su jednako važne za održanje e, vitalnosti e, ruralnog područja kao i iz drugog stupa. Hvala lijepa. Riječ dajemo Lorenz Fortinu, predsjednika u regionalnom vijeću Bretanje. Vi govorite o francuskim regijama kao novim upravnim tijelima i o izazovima regionalnog upravljanja. Vrlo zanimljiva tema, dajem vam riječ. Hvala. Dame i gospodo, ako mogu početi time što ću reći koliko mi je drago što sam tu s vama danas i što sudjelujem u saslušanju. Bretanja kao regija sada ima upravno tijelo i drago nam je zbog toga u našoj regiji. Mi se bavimo poljoprivredom, u velikoj mjeri smo poljoprivredna regija. 70 e, tisuća direktnih radnih mjesta u poljoprivredi proizvodimo, mm, ima veliku proizvodnju svinja i drugih životinja, tu je i mljekarstvo i proizvodnja povrća. E, mm, dopustite da vas podsjetim, mi smo već nekoliko godina željeli da nam se povjeri upravljanje sredstvima EU-a u okviru prvog i drugog stupa. U novom razdoblju 2014-2020 francuska vlada je odručila da regijama povjeri upravljanje drugim stupom i to je veliki napredak po vašem mišljenju i u procesu decentralizacije to je istinski izazov i mi moramo na praktični način da se nosimo sa problemima naše regije i njenim specifičnostima. Dakle, kako se to desilo, kako smo to uradili, prvo smo imali konsultacije sa onima koji rade o poljoprivredi kako bismo dogovorili opće smjernice, regije koje preuzimaju nadležnost za ovo, to znači da kolektiv ima e, veći utjecaj na regionalnu politiku i na poljoprivredno prehrambenu industriju koja je tako značajna za Bretanju i poljoprivrednici su to zaista razumjeli. Konsultirali smo e, sve one koji se bave poljoprivredom i one u ruralnim područjima i odredili prioritete, prioritetne pravce djelovanja. Prvi pravac je e, smjena generacijska smjena u poljoprivredi, drugo moderniziranje proizvodne opreme u šumarstvu, poljoprivredi i agroprehrambenom sektoru, e, promidžba agronomije i inovacija i širenja novih tehnologija. E, zbog jedne stvari nam je međutim žao, a to je da je pregovarački proces sa komisijom bio dosta dosadan i dugo trajao. Mislim da ćemo morati naći način da to pojednostavimo. Kada kažem pojednostavimo, ne mislim da oslabimo taj proces e, ni na koji način. Program je usvojen u kolovozu 2015. To je e, bilo malo kasno za period, pošto je program za period 2014-2020. Diskusije su trajale zaista dugo 2014. Imali smo dokument duži od tisuću stranica. Kašnjenje u usvajanju europske uredbe krajem 2013. uoči novog programskog perioda 2014 Dakle, u budućnosti bi bilo značajno da se uredbe usvajaju dosta prije početka programskog perioda. S obzirom na činjenicu da je programiranje išlo sporo, e, teško je odgovoriti na istinske probleme naših regija. Vretanja, nažalost, to zna iz svog primjera. Imali smo dosta e, diskusija između službi u komisiji tokom e, procesa razvoja nedostajala transparentnosti što je sve zakompliciralo u jednom gospodarstvu koje se mijenja brže nego ikad. Trebamo iznaći brza rješenja za probleme u našim regijama i tim se trebamo pažljivo pozabaviti u budućem planiranju. Dakle, to treba da bude jednostavno i brzo ta rješenja. Provedba našeg programa ruralnog razvitka u Bretanji je dosta poodmakla. Usprkos tome, program je usvojen ove godine, kao što sam rekla, od prvog e, siječnja 2014. to pokriva taj period, dakle izgubili smo cijelu godinu 2014. i morali smo se morali smo primijeniti tranzicijska, odnosno prijelazna e, regulatorna rješenja. Sada e, razmatramo novi plan za pomoć e, novim poduzećima i novi program za zaštitu močvara. Od 2014. počeli smo sa konsultacijama sa cijelim poljoprivrednim sektorom kako bismo nastavili modernizaciju programa i najavili smo za ovu godinu tri važne mjere, plan za konkurentnost i plan za prilagodbu gospodarstava, a tu su i klimatske mjere dosta javnih sredstava ide na te tri mjere i o tome ću vam nešto reći. Prvo smo imali dakle plan modernizacije za poljoprivrednu proizvodnju i temelj toga, a to očekuje i cijeli sektor, radi se o uspjehu to dobili smo više od e, tisuću zahtjeva za dodjelu EU sredstava. To je zaista podsjecaj za građevinski sektor i za poduzeća i za same e, radnike. Dakle, bilo je dosta i ušteda e, ove godine. Zahvaljujući usklađenim naporima Europe, Francuske i Bretanje uložili smo više od 120 milijuna, milijuna u gospodarstva u Bretanji. A drugo smo imali, drugi program koji imamo jeste pomoć novim poljoprivrednicima. Ima ih e, dosta e, novih poljoprivrednika godišnje u Mi smo jedna od vodećih regija u tom smislu i to je važno za budućnost poljoprivrede jer oko 40% vlasnika poljoprivrednih gospodarstava je starije od 50 godina. Već smo počeli e, pregovore sa više od 20 partnera o povelji za prenos farmi, odnosno gospodarstva na sljedeću generaciju. Većina E, novih poduzeća dobro radi, e, mobilnost je važna, važni su i financijski aspekti. Plan za ruralni razvitak jasno postavlja ciljeve za poljoprivredu za budući period. E, bavimo se uspostavljanjem centara za one koji žele uspostaviti gospodarstvo. Imamo mjere potpore za mlade. A treći set mjera su prehrambeno, poljoprivredno ekološke mjere i klimatske mjere, to je dio drugog stupa. E, prvi projekt je bio vrlo uspješan u tome i veliki broj gospodarstava je obuhvaćen sada tim planom Dosta novih ugovora je potpisano, potpisali su ih poljoprivrednici i više od 1800 poljoprivrednika sada počinju raditi na izmjeni e, svog e, sustava. E, to je isti broj poljoprivrednika kao u cijelom proteklom programskom periodu od sedam godina. Dosta ugovora je potpisano ove godine, što znači da znači, će nam trebati gotovo 80 milijuna eura sljedeće godine za naredni petogodišnji financijski period. Dakle, u zaključku da kažem da ovaj novi sustav e, e, e, je već zaživio, imamo oko 300 korisnika, više od 120 milijuna eura javnih sredstava, Upravljanje EU sredstvima predstavlja priliku za Bretanju, možemo bolje ciljati pomoć za poljoprivrednike i uzeti u obzir e, specifičnosti naše regije. Mi ćemo nastaviti sa radom na ovom planu i naravno dostavljat ćemo sve informacije koje vi želite dobiti. Hvala lijepa. Sada prelazimo na Toskanu. Predsjednik regije Toskana, Enrico Rossi, će govoriti o boljem integriranju ulaganja između prvog i drugog stupa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, članovi odbora za poljoprivredu, želim vam zahvaliti na ovoj mogućnosti koja nam je dana da sudjelujemo u razmjeni mišljenja o provedbi zajedničke poljoprivredne politike. Poljoprivreda u Toskani predstavlja veliku vrijednost koja je daleko veća od njezinog udjela u gospodarstvu, zato jer poljoprivreda sudjeluje u izgradnje identiteta moje regije koja doista se odlikuje doista jedinstvenim teritorijem i krajolikom. To je plod našeg rada, a Toskana ne bi imala svoj krajolik, ne bi bila ono što jest bez e, napora više od 70 tisuća poljoprivrednih e, poduzeća kojima možemo e, pribrojiti također više od 5200 poljoprivredno prehrambenih proizvođača koji proizvode visoko kvalitetne proizvode. Imamo 84 proizvoda sa oznakom izvornosti. Dakle, Toskana je regija koja je uspjela ostvariti model održive poljoprivrede koja poštuje okališ i također bioraznolikost. I to možemo zahvaliti usklađenom djelovanju gospodarskih subjekata i jednoj strategiji na regionalnoj razini i koja uživa javnu potporu i e, također sredstva koja se izdvajaju iz europskih e, fondova. Prema brojkama, dakle u Toskani u okviru prvog stupa 2014. godine isplaćeno je sredstava u visini od 187 milijuna eura, čemu možemo dodati još uvijek u 2014. godini 168 milijuna eura iz Fonda za ruralni razvoj. To je ostvareno zahvaljujući našem eh, tijelu za isplate tih sredstava koje omogućuje također eh, i prikupljanje podataka o djelovanju tih poduzeća, o financiranju, ali također i o njihovim odlikama i posebnostima. Također, među ostalim instrumentima koji su usvojeni u Tuskani, također u cilju postizanja integracije, želim spomenuti i druge posebne inicijative. Primjerice, mi smo usvojili plan krajolika, a to je program upravljanja teritorijem koji u potpunosti, dakle, E, upravljanja i zaštite teritorija koji u potpunosti uživa potporu poljoprivrednika zato jer je cilj toga programa potaknuti usklađenost između poljoprivrede i održavanja teritorija. Također 47% sredstava iz plana za ruralni razvoj, dok e, recimo europske odrede predviđaju tek 20%. Dakle, izvojili smo tih 47% za suzbijanje klimatskih promjena. To smatramo prioritetom. Također smo osnovali e, regionalnu banku zemljišta kako bi se pospješila upotreba e, zemljišta koja nisu pod nasadima i također kako bi se omogućilo mladima da otkupe e, i radi upravljanja javno zemljište i privatno zemljište koje je obradivo. To su doista važni koraci naprijed, a oni uključuju također i ostvarenje nacionalne i europske konvergencije kada je riječ o podržavanju poljoprivrede u okviru prvog stupa, a također se posvetilo više pozornosti ulaganjima i ruralnom razvoju sada preostaje pitanje pojednostavljenja, naročito kada je riječ o ozelenjivanju, kao što i priznaje sam povjerenik Hogan. Ako obiđemo naše usjeve, naši poljoprivrednici uvijek govore isto, da im treba pojednostavljenje. Kada je riječ o boljoj integraciji između prvog stupa i drugog stupa izravne pomoći, želim reći sljedeće. Srednjeročno svakako treba povećati fleksibilnost eh, tih dvaju sastavnica ZPP-a i potaknuti sinergiju između mjera prvog i drugog stupa i također olakšati postizanje međusobnog dopunjavanja između različitih intervencija i to sve smjestiti u okvir europskog programa. Dakle, tu treba također povesti računa o stajalištu korisnika kojima treba ponuditi jednu jasnu, jednostavniju sliku, jedan jedinstveni jelovnik ili meni iz kojega će onda moći birati njima najprikladnije opcije ili mogućnosti. Dugoročno gledano, s druge strane, je možda bolje, poželjno bolje razmisliti o promjenama E, kretanja na svjetskom tržištu i također treba prepoznati prilike koje ta kretanja mogu ponuditi Europi. E, smatram da ako Europa uspije i dalje provoditi politiku potpore i količini i kvaliteti njezinih proizvoda i ako uspije i dalje podržavati stvaranje prihoda iz poljoprivrede, e, te prilike koje se stvaraju na novim svjetskim tržištima moći će se iskoristiti. Naravno, kao što je bilo i razvidno na svjetskoj izložbi u Milanu, postoji potreba da se proizvodi više, naravno s obzirom na povećanje svjetskog stanovništva koje ima temeljno pravo na hranu, ali također ne samo da treba i više proizvoditi, nego treba i kvalitetno proizvoditi kako bi se zadovoljilo upravo potražnju za kvalitetnom proizvodnjom, a ta proizvodnja može biti obilježena i održivošću i također reditivnošću. Svake godine milijune osoba povećavaju svoju kupovnu moć u globaliziranom svijetu, e, popunjavaju redove srednjeg sloja, traže kvalitetnije proizvode, dakle europske proizvode koji su upravo takvi. Dakle, bilo bi šteta, bilo bi pogrešno kad bi, kao što se ponekad govori, Europa odustala od zajedničke poljoprivredne politike. U zaključku. Trebamo si zadati sljedeće ciljeve za budućnost. No, kao prvo, dopustite mi svoje jedno pitanje. I je li poželjno zadržati sve razoliko mjere u oba cilja ili bi možda u budućnosti trebalo malo e, doraditi i također uskladiti različite intervencije. Naime, drugim riječima ja smatram da bi trebalo predvidjeti sljedeće. Da e, sva plaćanja po površini budu osigurana u jedinstvenom okviru prvog stupa dok e, sva plaćanja po osnovi ulaganja budu uklopljena u politiku ruralnog razvoja. No također trebamo vidjeti kako se možemo opremiti novim alatima koji će nam omogućiti, ponavljam, pojednostavljenje, ali će nam pružiti mogućnosti da radimo nove alate u novom ekološkom kontekstu. Mnogi poljoprivrednici traže pomoć u zaštiti od rizika i to uglavnom, ali ne isključivo pomoću osiguranja i jamstava, ali i pomoću odgovarajućih mjera zaštite od klimatskih promjena i od nestabilnosti cijena proizvoda. Na kraju sve je važnije pridonijeti stvaranju instrumenta za jamstva, za pristup kreditu i zajmovima i to uz pomoć resursa koje, se koje može staviti na raspolaganje i Europa, naročito kada je riječ e, za e, kreditiranje, o kreditiranju za potrebe ulaganja i inovacija. Dakle, ovo razlikovanje između prvog stupa, dakle koji treba osigurati plaćanja po osnovu površine Dakle, to treba uklopiti u prvi stup, a u drugi stup e, treba uklopiti ulaganja i politike osiguranja kvalitete i to bi omogućilo, kao što su već rekli i drugi kolege, valorizaciju teritorijalnih i lokalnih posebnosti i to bi dalo veću ulogu regijama, a također omogućilo i provedbu temeljnog načela subsidijarnosti. Također, još jedan daljnji korak bio bi bez dodatnog opterećivanja europskog proračuna mm, iskorištavanje financiranja za zajedničke organizacije na tržištu za uh, ulje, vino i uh, voćarstvo i povrćarstvo i to bi moglo pripomoći politici ruralnog razvoja, dakle to ne bi ništa stajalo, a omogućilo bi odluke koje omogućuju bolju racionalizaciju programiranja i stoga i pojednostavljenje. Na kraju, Europski parlament i e, regije kao što je i u određenom dijelu predviđeno i ugovorom iz Lisabona, upravo zato što e, to nije toliko vezano za nacionalne interese, dakle te bi mjere mogle ponovno oživjeti europski projekt, a e, poljoprivreda bi mogla biti odlučujući pokretač upravo u tom smislu. Dakle, i u ime odbora regija želim naglasiti da je važno organizirati ovakve susrete i uključiti sve bliže i regije u provedbu europskih politika. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Ovo je bilo posljednje izlaganje naših panelista u ovom drugom dijelu rasprave. Sada prelazimo na izmenju pitanja i odgovora. Prvi ima riječ gospodin Des. Nadam se da je to pitanje za gospodina Šmita. Ja, dank. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Spomenuli ste da sam ja iz Bavarske, želim nadopuniti još troje kolega iz Bavarske, kolega Miller e, i kolegica Najrojt, dakle, e, dobro smo zastupljeni ovdje. E, ovo što je sada upravo rečeno, dakle da je ovo saslušanje vrlo važno, mislim da je to važno i za nas zastupnike jer Europa je velika. Za nas je važno da saznamo što je pozitivno što se odvija u regijama, što je negativno i mi možemo jedni od drugih učiti. Naš zajednički cilj da se skupa postane manje komplicirano i manje e, birokratski opterećeno i da bi se to sve skupa postiglo potrebne su nam informacije od vas. E, gospodin Schmidt je rekao da je vrlo pozitivno da se E, uzgaja 13% e, e, biljaka koje sadrže visoki postak proteina, to bez angažmana Europskog parlamenta ne bi bilo moguće. U, komisiju, u prijedlogu komisije to međutim to nije bilo sadržano i to je ubačeno na prijedlog Europskog parlamenta također e, smo dali još neke e, izmjene e, predloga komisije koje su za rezultat imale pojednostavljenje. Ono što je već nekoliko puta ovdje rečeno, moramo tražiti od revizijskog suda i komisije da se u prvoj godini revizija provodi na drugčiji način E, dakle, tek su u svibnju, odnosno lipnju bile jasne, bili jasni kriteriji primjene u prvoj godini, dakle tu se ne može revizija provoditi na isti način kao što će se provoditi u sljedećim godinama i mi ćemo e, vam dati podršku, u, e, dati podršku tim vašim zahtjevima. Dakle, ne radi se o tome da se nećemo, um, da ćemo uh, zatvoriti oči pred propustima i greškama, ali u svakom slučaju trebamo imati na umu da je ovo prva godina. Moramo pokušati uh, da uh, za evaluaciju na pola perioda imamo potrebne informacije i podatke u našem interesu da imamo e, poljoprivrednu proizvodnju koja je <clears throat> takve prirode da e, štiti okoliš. Mi e, ja sam sam poljoprivrednik i htjeli smo kao ekološki značajne površine imate rubne, imati rubna, rubne zone međutim preko tih područja se ne smije prelaziti e, niti, pre, niti prilikom gnojenja e, i to je u praksi neostvarivo. Dakle, e, iako bi neke mjere bile vrlo dobre za okoliš, u praksi su neprovedive jer su spojene sa takvim uvjetima da, da je to nemoguće u stvarnosti realizirati. Dakle, koliko se sjećam, četiri hektara bilo je podijeljeno na 50 terena. Dakle, u tom je, je problem koji je povezan sa potrebom za ispravka, ispravcima grešaka u sklopu prvog supa. Gospodine Rope riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. S velikim e, sam zanimanjem slušao iskustva iz različitih zemalja u vezi sa provedbom nove zajedničke poljoprivredne politike. No, naše iskustvo ima veze samo s teorijom, s pripremom, jer e, tek ovih dana poljoprivrednici počinju podnositi zahtjeve u sklopu novog sustava, tako da se on tek počinje provoditi. Možemo se zapravo nadovezati u iskustvu na prethodno razdoblje. Ja sam e, bio uključena u provedbu tog programskog razdoblja u Litvi, u mojoj regiji, tako da želim e, iskoristiti ovu priliku kako bih postavio nekoliko pitanja o provedbi i izgledima. Saslušao sam e, sa velikim zanimanjem e, francuske predstavnike zato jer su francuske vlade donijele važnu odluku o centralizaciji sustava. Možemo li govoriti o e, provedbi u okviru decentralizacije? Može nam to neće uspjeti do 2020. no kada je riječ o razdoblju nakon toga, o razdoblju 2021. do 2027. trebali bismo možda imati jedan decentralizirani sustav koji će nam omogućiti bolje korištenje sredstava, kao što je spomenuo poljski predstavnik. Moje drugo pitanje odnosi se na suradnju između poduzetnika u okviru programa LIDER. Je li ta suradnja nužna i što je sa distribucijom? Jesu li razmjeri prikladni? E, slušaju li općine ono što poduzetnici imaju za reći? Kada je riječ o prethodnom programskom razdoblju 2007-2013, Rekli smo da će korisnici imati rezultate od toga tek nakon ovog programskog razdoblja, tako da će se i sa ovim razdobljem dogoditi isto što i sa prethodnima. Vidjet ćemo da će se ovi programi ponovno početi primjenjivati 2017. ili 2018. Dakle, čini se da se u pola razdoblja ne događa ništa sa programima i u Litvi imamo isti problem sa upravljanjem programom LIDER. Ne možemo koristiti sredstva iz prethodnog razdoblja, a još nisu stigla sredstva za novo programsko razdoblje. Ne znam jeste li se vi suočili s istim problemom u vezi s tim programom. Kada je riječ o Bavarskoj, čini se da je 70% poljoprivrednika odlučilo se za ekopoljoprivredu. Je li to zato što su uvjeti bolji? Dakle, moje pitanje je zašto se uglavnom bavarski poljoprivrednici opredjeljuju za ekopoljoprivredu. Hvala. Sljedeći govornik. Pa, moje nije toliko pitanje, nego e, razmišljanje o onome što je predsjednik Vosi rekao. Zanimala me vaša napomena o, o podjeli e, između prvog i drugog stopa kada je riječ o isplati sredstava po različitim osnovama jer e, smo i e, kolega Des i ja u okviru rasprave o reformi ZPP-a to stalno tražili. Imamo sa ozelenjivanjem e, isti programi u prvom i u drugom stupu, ne baš sasvim isti, ali ciljevi su vrlo slični, tako da postoji udostručivanje i trebalo bi to malo pročistiti. Osvrnut ću se na ono što ste rekli o internoj konvergenciji. Ja neću biti toliko optimističan jer e, unutarnja konvergencija u Italiji ne postoji. Ja dolazim iz jedne regije, jedne pokrajine koja se nalazi u malo težoj situaciji od vaše, naročito u tom kontekstu. Dakle, ako želimo početi tim putem, trebalo bi osigurati pravo internu konvergenciju, tu navodim e, primjer Italije, no i kada je riječ e, o Europskoj uniji trebamo imati i pravu konvergenciju unutar Europske unije. Dakle, e, nije moguće da ona najviša i najmanja plaćanja po hektaru unutar prvog stupa su u omjeru 1 naprema 10 kao što je to sada slučaj u Italiji. I bio bih oprezni kada je riječ o korištenju sredstava zajedničkih organizacija za tržište, e, za e, povrtlarstvo i voćarstvo i za vino u drugom stupu, zato jer je e, njima cilj stvoriti veću konkurentnost u tim sektorima. Osim toga, vaša je regija prekrasna i ona doista proizvodi izvrsno vino. Dakle, ako to prebaci u drugi stup, postoji rizik da ta sredstva koja su namijenjena sada isključivo poljoprivredi budu raspršena na razne strane i da onda zbog toga trpe zadruge i organizacije proizvođača koje su u svakom slučaju se mogle razviti i koje su postale ono što jesu i zahvaljujući i činjenicu što su u posljednjim godinama i raspolagale tim sredstvima. Hvala vam. Hvala lijepa. E, zamolit ćemo naše stručnjake sada da odgovore na pitanja i na napomene, a zamolit ćemo i druge predstavnike da uzme riječ. Gospodin Šmit ima prvi riječ. Hvala lijepa. Što se tiče ovoga što je rekao e, kolega Des, pitanje provedbe pojedinih mjera kod ozelenjivanja, tu se doista mora poraditi na harmonizaciji i pojednostavljenju i naravno da na nekim tje, mjestima treba promijeniti i e, formulacije u tekstovima ne, nije na primjer moguće da netko ima rubni pojas od maksimalno 20 metara i ako ima više od 20 metara onda mu se cijeli taj rubni pojas ne priznaje kao ekološki značajna površina to nema smisla i nije razumljivo dakle e, zašto bi samo e, se priznavalo do 20 metara širine. To je samo e, primjer, jedan primjer. Druga priča, dakle pitanje zašto e, Bavarska stavlja naglasak na ekološku proizvodnju i to po broju po veličini površina, ne po broju Eh, poljoprivrednih gospodarstava. Ministar je kao cilj do 2020. Eh, naveo eh, udvostručenje broja poljoprivrednih gospodarstava u E, imamo sve veću potražnju za proizvodima u cijeloj južnoj Njemački i ne možemo tu potražnju zadovoljiti vlastitim proizvodima e, zato ima smisla poticati e, našu proizvodnju kako bismo veći postotak od te potražnje zadovoljili vlastitim proizvodima. Imamo na naravno i mogućnosti izvoza, osobito kod sira, mliječnih proizvoda i tako dalje, dakle tu još postoje mogućnosti i potencijali. Nadalje, e, pitanje koje se tiče decentralizacije, mi vjerujemo e, e, u vezi sa liderom sam još htio reći problem je u vezi s tim da e, se najprije moraju e, organizirati lokalne e, akcijske skupine a naše iskustvo da one dobro funkcioniraju tek ako se lokalni političari angažiraju kao vodeće osobe naravno da je točno da se mora predvidjeti da će e, se e, izdaci dogoditi tek u drugoj polovici financijskog perioda. To je točno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Soros sada ima riječ na dvije minute. E, dame i gospodo, najprije vam želim zahvaliti na pozivu, iako sam sretan što smo evo imali prvu priliku razgovarati e, o problemima koji imaju veze sa primjenom programa ruralnog razvoja. E, vrlo sam sretan što ste željeli saslušati naše e, naša izvješća, naše prezentacije, iskustva iz novih zemalja članica Europske unije društvena infrastruktura je kod nas na daleko nižoj razini nego u takozvanim starim zemljama članicama. E, mi smo e, u prethodnom periodu primjenjivali e, program gdje je više sredstava bilo u drugom stupu e, financiranje infrastrukture u ruralnim područjima e, što je povećalo kvalitetu života u našim ruralnim područjima e, i unaprijedilo tamošnje gospodarstvo. Kad je riječ o drugom stupu iz današnjih e, rasprava je e, bilo vrlo očito i svi su govornici naglasili da je primjena na regionalnoj razini najučinkovitija i zato pozivamo e, da se nadležnost prebaci na razinu regija valja znati da se i programi moraju osmišljavati u suradnji sa regionalnim tijelima vlasti. Postoje fondovi za poticanje poduzetništva i teško je planiranje e, na pravi način planirati upotrebu tih fondova ako se ne ako nemate kontrolu kako će te sredstva biti e, potrošena i zato je tu potrebna decentralizacija i mi pozivamo da se sasluša glas regionalnih tijela vlasti jer se samo na toj razini može e, i kontrolirati upotreba sredstava e, što se tiče revizije postoji različite razine revizije ono što je tu problematično je da ako se promijene metode revizije za vrijeme programa, a to je moguće, ja sam nedavno bio na jednom saslušanju o kohezijskim fondovima ovdje u Briselu, i problem je riješen tek godinu i pol dana kasnije nakon e, što su e, e, rezultati revizije za našu regiju Malopolska bili predočeni. Dakle, postoje kašnjenja, odlaganja, revizije imaju više razina i to otežava korištenje sredstava iz europskih fondova. Hvala lijepa, dopustite da vas izvjestim da je na sreću naš prijatelj iz Poljske što se tiče fondova iz drugog stupa e, on je tu mogao koristiti i kohezijske fondove, dakle to je dobar primjer. E, gospođa Fotin, izvolite, imate i vi također dvije minute. Hvala lijepa. Kao prvo da, kao što je već niz govornika rekao, e, ja vas želim podsjetiti koliko je važna decentralizacija, regionalna decentralizacija. Kao što sam rekla u svojoj prezentaciji, to je doista zapravo jedna prilika za naše regije. E, to će im omogućiti da e, prilagode svoje političke smjernice kako bi se one približile onome što se od njih očekuje Bretanja koja je vrlo raznolika regija što se tiče poljoprivrede kao uostalom i Europa e, mi tu moramo naći pravi odgovor kako bismo se e, približili regijama što više kako bismo e, sredstva upotrebili što učinkovitije pritom je važno da moramo stalno nastavljati e, primjenjivati e, spoznaje iz e, dosadašnjih iskustava i raditi na poboljšanju naših politika i naše prakse. To je važno kako bismo izbjegli i probleme sa vremenskim rokovima. Ako u tome uspijemo, sigurna sam da ćemo naći pravi način za rješavanje svih problema. I na kraju što se tiče procesa planiranja, to se sljedeći put mora iskoristiti kao prilika za pojednostavljenje. Mi ne želimo tisuću, dvije tisuće, tri tisuće stranica, ne želimo raspravljati o zarezima. E, moramo pojačati našu zajedničku poljoprivrednu politiku i ne želimo je naravno oslabiti, a sigurno ne želimo oslabiti drugi stup. Drugi stup je e, naravno važan i e, tu su veliki potencijali, tu smo čuli već dosta brojki. Što se tiče Bretanje, oko jedna trećina svih ulaganja e, financira se javnim novcem, e, bez obzira da li je to da li je riječ o Europi, Francuskoj ili Bretanji i vidimo E, multiplikacijski efekt ako se e, politike primjenjuju na pravi način. E, želim vam zahvaliti na pozornosti, na tome što ste saslušali ono što smo mi imali za reći. Mi smo pokušali biti konstruktivni u cilju unapređenja naše poljoprivrede. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Kos, izvolite. Evo, Neću duljiti, samo ću kratko odgovoriti gospodinu Dorfmanu i želim mu zahvaliti na njegovim riječima. Doista mi je drago što je prepoznao ovu mogućnost da se razmotri bolje postavljanje prvog i drugog stupa, time što će se u prvi e, stup ugraditi plaćanja po površini, a u drugi stup e, drugi instrumenti. Dakle, to bi, kao što sam rekao, pridonijelo pojednostavljenju, naročito u korist e, samih korisnika. I naravno, ako budemo surađivali, moći ćemo bolje uvidjeti kako bolje osmisliti i prvi i drugi stup. Naravno, imamo mnogo materijala za raspravu, no to je nešto što sigurno treba učiniti. A budući da je drugi stup vezan za teritorije i za regionalnu politiku, to bi istaknulo i važnost uloge e, teritorijalnih tijela vlasti, naročito regija. Kada je riječ o konvergenciji, mislim da je tu učinjen korak naprijed. Imali smo dosta ozbiljnu raspravu o tome i u mojoj zemlji. Mi smo se zalagali za načelo prema kojemu poljoprivreda čak i ne na površina koja nisu zahvaćena intenzivnim uzgojem nego i ekstenzivnim, dakle e, i također na područjima kao što su planinska koja zahtijevaju e, i e, više rada i manje donose prihoda, zahtijevaju poseban pristup. To se tiče naše regije, ali ne samo naše regije, nego općenito i Europe. I na kraju, kada je riječ o pitanju mjera organizacija zajedničkog tržišta, mislim da bi to trebalo objediniti s mjerama ruralnog razvoja, a mogli bismo prepoznati i načine na koji će se te mjere umjesto da se preklapaju međusobno dopunjavati i e, pomognuti time i e, sektor vinarstva, masenarstva i tako dalje i mislim da to ne bi donijelo nikakvu štetu, nego bi omogućilo veću fleksibilnost koja bi svakako išla u korist poljoprivrede. I na kraju želim istaknuti vrijednost ove inicijative, kao što sam već učinio, i izraziti želju da će biti još ovakvih susreta, jer iz ovakve razmjene mišljenja mogu proizići najbolje ideje, a također možemo i najbolje zaštititi poljoprivrednu politiku. Hvala. Može biti e, nawet v Toskani. E, Mi dijelimo to vaše mišljenje, to se čak i u Toskani može organizirati. Gospodine Dantan, pozivam vas da e, iznesete svoje zaključne napomene. Hvala lijepa. Ja bih naravno također želio zahvaliti svim panelistima. Oni su nam omogućili da unaprednimo svoje razmišljanje. Zaključci mogu biti na dvije razine. Kao prvo, e, vidljivi e, zaključci proizlaze iz svih prezentacija. Svi su nam rekli o specifičnostima svojih regija e, i činjenici da im se sviđa prvi stup, drugi stup bi nam mogao omogućiti da iskoristimo tu e, raznolikost. E, također smo e, uvijek iznova čuli poruku da je potrebno pojednostavljenje. Međutim, ako pobliže pogledamo riječi koje su izgovorili pa naši panelisti, moram reći da Eh, vam želim, eh, želim s vama podijeliti neke svoje strahove. Kao prvo, primijetio sam da su primjeri koje ste iznijeli oni koji eh, predstavljate uspješnije regije što se tiče poljoprivrede, uzeli su primjere koji uz jednu iznimku ili poljoprivrednu proizvodnju čine E, konkurentnijom, dakle oni će postati još konkurentniji zahvaljujući drugom stupu, a dok oni koji imaju više poteškoća i više hendikepa su govorili o primjerima e, diversifikacije, e, organizacije, E, moderniza, nisu govorili o modernizaciji svojih financijskih e, instrumenata tako da se meni čini da postoji jedan rizik odnosno da moramo e, biti moramo paziti predsjednik je nekoliko puta upotrijebio riječ kohezija E, moramo paziti da se jaz između regija ne poveća. Još jedno pitanje koje si moramo postaviti u vezi sa drugim stupom e, vidjeli smo da tu postoji jedna dilema, odnosno u nekim regijama e, postavlja se pitanje kako provoditi u dijelu te politike smanjenje e, CO2 je nešto što se može financirati u okviru oba stupa, međutim imamo problemom sa jednom rigidnošću, sa pomankanjem fleksibilnosti. A to nije dobro jer se naše gospodarstvo i uvjeti poslovanja e, vrlo brzo mijenjaju. Moram reći da u pripremi sljedeće verzije ZPP-a ne možemo jednostavno razgovarati o pojednostavljenju i e, stati na tome. Moramo sjesti za stol sa vijećem i komisijom i pobliže to pogledati. Mislim da je doista ludo da nam je potrebno tisuća e, tisuće stranica da bismo e, podijelili 50 milijardi eura u periodu od šest godina. Dakle, možda bismo trebali e, osnovati radnu skupinu e, izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni kako bismo mogli e, u komunikaciji sa komisijom kako bismo mogli ustanoviti što je u pozadini te kompleksnosti i što, e, gdje smo mi zastupnici parlamenta doprinijeli toj kompleksnosti da li se radi o pomanjkanju jasnoće da li smo ponekad otišli predaleko u prevelike detalje, detalje pa je onda komisija morala otići još dalje i što je rezultiralo tonama papira dakle moramo započeti sa sljedećim krugom razmišljanja o ZPP-u e, kad je riječ o pojednostavljenju. Mislim da je naša vjerodostojnost u pitanju, vjerodostojnost svih nas. Mi predstavljamo Europu pred našim e, građanima i ja mislim da Odbor za poljoprivredu može predložiti povjereniku jednu raspravu organiziranu na pravi način o ovoj temi i iznijeti prijedloge, onda ćemo vidjeti što će se dogoditi. To je odličan prijedlog. Molim vas, nemojte me pogrešno shvatiti, nemojte shvatiti da pokušavam prebaciti loptu na vaš teren, ali mi vas molimo da nastavite s tim radom i s tim pristupom kako bismo se mogli vratiti na ovu tu temu. Vi ste to dobro definirali i rekli ste da je to i naša uloga, naročito prije ovog srednjoročnog pregleda. E, molim vas da nastavimo s ovim dobrim e, radom na ovom pitanju. Predsjednik tražio prevoditelja da ostanu još malo. Imamo vrlo velike razlike unutar Europske unije i ga se trebamo sjetiti kod primjene prvog i drugog stupa. Drugo, određene stvari treba promatrati na razini EU, a druge na nacionalnoj razini, a opet treći skup stvari na regionalnoj razini. Tako ćemo raditi na najučinkovitiji mogući način. Neke stvari je najbolje riješiti na EU razini, a neke na nacionalnoj razini, a neke opet na regionalnoj što se tiče pitanja godine 2014. kašenje tada je bilo dijelom e, rezultat e, greške i propusta Komisije parlamenta i vijeća. Kasnili smo sa osvajanjem i to je bilo teško, ali u pravu ste, čekali ste predugo na to. Dobro je rečeno da poljoprivreda i selo u stvari čine e, bitan dio identiteta jedne regije. Na kraju u regijama gdje imate vrlo mala poljoprivredna gospodarstva i gdje su uvjeti teški, tamo je značaj regionalnih vlasti veći kada se radi o uspostavljanju skupina proizvođača, veza između poljoprivrednika i prerađivača. Tamo gdje imate veća gospodarstva i više skoncentriranu proizvodnju, tamo je manje mjesta za pomoć od strane regionalne vlade. Tamo gdje je teško i gdje su gospodarstva mala i gdje se ruralna područja ne bi razvijala, tu je bitna, bez pomoći vlasti, tu je bitna pomoć vlasti. I da zaključim, zahvaljujem se predsjednicima regija na tome što su bili nazočni, što su iznijeli zanimljiva izlaganja. Zahvaljujem se predstavnicima vaših regija u Briselu, onima koji su pripremili vaša izlaganja ovdje u, Briselu i na suradnji koju su imali s nama. Zahvaljujući njima smo dobro radili. Dakle, svima se zahvaljujem. U zaključku da pređem na neka formalna pitanja. Ja bih želio da usvojimo preporuku koordinatora. Imamo neke male sličnosti sa Aldeom, ali to je sada ispravljeno. Sutra na večer, tokom plenarne sjednice, razgovarat ćemo o situaciji u poljoprivredi, o onome o čemu se danas razgovaralo na vijeću ministara u Luksemburgu. Mislim da ćemo sudjelovati u tome i da ćemo govoriti o tome. E, sljedeći sastanak je 5. listopada u Strasburu u ponedjeljak, a onda tjedan poslije toga, 12. i 15. listopada imamo zanimljivo rješenje. To će biti ponedjeljak i četvrtak, ali i to se ponekad dešava. Svima se zahvaljujem i ovim zatvaramo sastanak. Ukoliko nema nekih napomena, hvala svima, hvala gostima, predstavnicima regija u Briselu. Kao što je rekao gospodin Dantan, vraćat ćemo se raspravi o pojednostavljivanju ZPP-a. Mislim da je ovo bilo vrlo korisno i zahvaljujem se svima. Ovim zaključujem sastanak.